Buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión. He querido dar un tiempo a que se incorporaran más miembros porque... Dobar dan. Možemo nastaviti sa našim sastankom. Dat ću zastupnicima još nešto malo vremena da uzmu svoja mjesta. Imamo sada vrlo zanimljivo kratko saslušanje, kratku razmjenu mišljenja o Europskom skupu mladih. U svibnju 2014. godine je Europski parlament organizirao Europski skup mladih u Strasburu. Preko tisuća mladih Europljena se tamo sastalo kako bi zajedno raspravili o europskim politikama. Kroz tih nekoliko dana došlo do razmjene izvesnih ideja i predsjedništvo parlamenta je odlučilo napraviti jedan popratni događaj na temelju rasprave između odbora koji su sudjelovani u organizaciji tog događaja i mladih sudionika. Imamo tri mlada sudionika danas ovdje s nama koji su nam došli izreći nekoliko ideja u ime svojih e, kolega. Jedan sudionik iz Slovačke, jedna sudionica iz Austrije i jedan sudionik iz Danske. Vi ste zaprimili njihove profile. Ovaj sastanak najavljen kroz našu e, mrežu i mnogi od sudionika Europskog skupa mladih nas mogu pratiti putem interneta, možete nas pratiti i na Twitteru pomoću hashtaga iHearings, a možete nas naravno pratiti i preko e, internetskog prijenosa našeg odbora. Zašto se ovo zove brzo saslušanje? Zato što se tu usredotočimo na mlade ljude i na njihove ideje. I stoga bih vas zamolio da nam iznesete vaše uvodne razmišljanja, vaše uvodne ideje, da se pritom ograničite na minutu i pol, kako bi što više zastupnika Europskog parlamenta moglo sudjelovati u raspravi. Započet ćemo sa jednom dvominutnom prezentacijom od, jednom, od jednog od mladih izlagača, zatim ćemo saslušati dva zastupnika od minutu i pol, zatim jedna minuta odgovora od izlagača i tako ćemo sve skupa imati prilike poslušati šest ideja. Molim vas, pridržavate se vašeg vremena za govor. To se događa rijetko, ali mislim da ako se ipak pridržavamo ovog vremena za govor, da ćemo uspjeti proći kroz sve te ideje. Dakle, kao prvo, zajednička obrambena politika i vojska. Miroslav Haknos, na dvije minute, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavatelju. Hvala vam, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Vam je drago što mogu prikazati eh, kratko naše ideje iz Strasbura. U Strasburu smo imali mnogo rasprava to mi se jako svidjelo i jedna od ideja koju smo htjeli izložiti Europskom parlamentu je upravo ova sljedeća. Europski državani žele demokraciju i slobodu, mi želimo zaštititi našu kulturu, naše vrijednosti i mir. Možda ne želimo zajedničku vojsku, ali potrebno nam je savezništvo europskih vojski, e, jaku vojnu suradnju, jačanje finanskih sredstava koji se troše na vojsku pri pritom jaku podršku sa Europskom unije. Ako vidimo proračun za vojsku između SAD i Europe, onda vidimo da je proračun SAD oko 24% BDP-a, a u Europskoj uniji taj isti proračun iznosi samo oko oko jednog posta, posta BDP-a. Ova suradnja među vojnim sektorima ne pokriva sve države članice i isto tako se ta suradnja ne usredotočuje isključivo na interese država članica. Dakle, pritom mislim na europske interese. Dakle, moja ideja je da se stvori europsko savezništvo gdje bi se po 1% BDP-a dodatno svake godine izdvajao za vojsku, sve do 5% BDP-a, gdje bi sve države članice trebale sudjelovati u europskim misijama, visoka predstavnica za vanjske poslove i e, sigurnosnu politiku bi bila zadužena za nadzor, a zatim, moramo isto tako reći, nemamo mnogo odgovornosti, Jedno od toga je da zaštitamo naše vrijednosti i na području obrane, vrijednosti u koju vjerujemo. Hvala vam lijepa i Hvala je što sam imao prilike iznati moj prijedlog. Hvala vam lijepa. Miroslav, gracias por, por atener. Hvala lijepa Miroslav. Hvala ti što si se pridržavao zadnog vremena za govor. Druga ideja je vrlo aktualna. To je nešto o čemu smo detaljno raspravljali u ovom odboru. Čućemo nešto vezano uz Rusiju i Ukrajinu i sada predem riječ našoj drugoj gošći. Hvala vam lijepa. Da, kao što ste i sami rekli, ova tema je bila vrlo složena što se tiče davanja izjave, prije svega zato što o tome nismo raspravljali na Europskom skupu mladih jer se do tada ti događaji nisu još bili. Moja ideja je bila da kada se bavimo situacijom s Rusijom i Ukrajinom, da trebamo se odmaknuti od ove ideje, od mentaliteta i slavnog rata, jer to je zapravo način na koji je Rusija i postupila na početku. Više puta kada smo imali posjetitelje iz Europskog parlamenta u Dansku, onda je moja udruga malih studenta se s njima sastala i e, Pitali smo ih što treba učiniti sa Rusijom Ukrajima, oni su rekli pa mi ćemo ići pitati Sjedinamečke države. A ne bi trebalo biti tako, ne bismo trebali prvo ići pitati e, Sjedinamečke države, trebali bi kao Europska unija preuzeti sami za to odgovornost. Ne bi trebalo biti što misli SAD ili što misli Obama, i zatim će neke države članice, ne sve, slijediti pristup SAD-a. To nas ne ujedinjava eh, i ne dopuštam da, da govorimo jednim glasom. Umjesto toga bismo trebali preuzeti odgovornost za nas same. Trebali bismo imati jednu zajedničku ideju oko toga kako možemo riješiti situaciju sa točkom broj, eh, sa korakom broj 1, dakle da se nastavi sa sankcijama. One ne rješavaju cijeli problem, ali one nanose štetu i one funkcioniraju. Zatim kao drugo treba financijski i tehnički podržavati Ukrajinu kao što je e, isto tako i dogovoreno u sklopu sporazuma o pridruživanju i suradnji, a to ne bi trebalo biti e, nastavljeno kao do sada gdje samo neke države članice to čine i to u skladu s onima što, je, su odlučili se nemačke države. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na treću ideju koja je povezana sa drugom ideom. Su, politika susjedstva i proširenje. Izvoli, Hvala vam lijepo što nam dopuštate da dođemo k vama. Velika je čast i veliko zadovoljstvo govoriti u ime od e, više od 6000 ljudi koji su sudjelovali na Europskom skupu mladih. Vrlo je lijepo vidjeti da se može raspraviti o idejama koje smo razvili, da ih mogu saslušati zastupnici u ovom odboru. Europska unija je najveća multinacionalna unija u svijetu i to je čini vrlo važnom, na primjer kada razmišljamo o Turskoj, o Moldovi, no proširenje treba vrlo pažljivo razraditi. Razgovori sa Turskom se mogu nastaviti samo ako se konstantno govori o ljudskim pravima, o slobodi medija i o korupciji. To se ne tiče samo Turske, već i svih drugih država o kojima raspravljamo. Ako odlučite ne prihvatiti neke države u europskom obitelji, onda ipak ne treba na njih zaboraviti. U Moldovi, na primjer, su moldovski državani izrazili nadu da će im Europska unija pružiti pomoć i stoga Europska unija treba koristiti svoju gospodarsku i političku moć kako bi poboljšala situaciju diljem Europe, ne samo unutar svojih država članica, nego i što se tiče susjednih država, to uključuje i Ukrajinu e, i e, krizu koja se tamo događa i stoga ne smijemo na to zaboraviti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sada ćemo prijeći na rasprave. Gospođa Gomeš. Hvala vam. Bilo mi je drago što ste postavili to pitanje, ali sada, nakon ovih e, nedavnih atentata u Parizu, je to još i aktualnije pitanje za europske države. Nadam se da je to važno i za naše vlade jer one doista nisu učinile ono što je bilo potrebno. A to smo već e, rekli u okviru europske strategije o sigurnosti obrane, dakle kada se radi o tome da se dosljedno radi i surađuje na području obrane. Gospođa Mogherini, visoka predstavnica, je prije nekoliko dana reagirala na napade u Parizu i postavlja se tu pitanje što su unutarnje, što su vanjske granice Europske unije. To sad više nije jasno. Borba protiv terorizma je unutarnja borba, ne samo vanjska borba. Imamo 3000 mladih europljena koji se bore u redovima ISIS-a u Iraku i Siriji. I europske vlade si moraju postaviti pitanje zašto. Zašto su ti mladi ljudi radikalizirani? Zašto oni ne smatraju da imaju mogućnosti i svrhu života ovdje u Europi? Ja radim u pododboru za sigurnost i obranu ovdje u Europskom parlamentu ja smatram da, da Europa treba učiniti više, da suočeni s ovim izazovima, terorizmom i s drugim, da nam je potrebna vojna snaga, da su nam potrebne zajedničke akcije, da nam je potrebna bolja vrijednost za novac koju naše države članice troše na području sigurnosti i obrane, gdje imamo vrlo usko grubno razmišljanje, vezano samo nacionalne interese. Dakle, da, treba nam više zajedničkog rada, bilo da se radi o razmeni e, obavještenih informacija, bilo da se radi o tome da nabavimo dostatnu opremu koja bi našim vojnicima dopuštala da budu spremni na ove izazove koji ih očekuju u Europi, ali izvan, zato što je naša sigurnost unutar Europske unije ovisna i onome što se događa u našoj okolini, u našem susjedstvu, pogledajmo Libiju, pogledajmo Siriju, tamo se isto tako vodi trenutno bitka protiv terorizma. Hvala vam. Hvala gospođo Gomeš. Sada gospodin Van Orden, izvolite. Zahvaljujem. Pozbavio pa bi se prvim pitanjem Miroslava. Moram reći da se ne slažem sa predloženom zamisli i koju gospođa Gomez, što ne iznenađuje, snažno podržava. Oh, uvelike se nadam da će mladi koji vi predstavljate biti spremni pridružiti se oružanim snagama Slovačke i drugih e, zemalja. To je što želimo, više mladih muškaraca e, i žena u oružanim snagama. E, naravno, svi želimo mir i mir treba obraniti. Zato su nam potrebne snažne oružane snage, što znači nacionalna vojska. Već imamo Europski vojni savez, zove se NATO i nalazi se u velikoj prednosti što iza sebe ima snagu SAD-a. No načelno govoreći, to je jedan europski savez. Nema nijakve indikacije da bi bilo kakva europska država bila zainteresirana potrošiti išta dodatnih sredstava na obranu. I to svakako nije argument da ako kažete ako sve stavimo na jedno mjesto da će suma sastavnih dijelova biti veća. E, to nije takav slučaj jer ne vidimo spremnost država da više potroše na obratno. Zapravo svega dvije europske zemlje ispunjavaju osnovne smjernice NATO od 2% BDP-a. Dakle, ne smatram da u ovim opasnim i teškim vremenima e, da će pomoći ukoliko nas se e, diskracira određenim zamislima poput stvaranja vojnih sposobnosti Europe. Držimo se onoga što znamo da funkcionira, to su nacionalne oružane snage i NATO, a on zapravo treba samo postati učinkovitiji. Zahvaljujem zastupnika Štrevićius. Hvala vam. Prije svega izrazio bih e, koliko cijenim e, ove sudionike našeg prvog događaja ove vrste i to što sam mogao saslušati njihove prezentacije. Cijenim dakle intervenciju e, gospođe Mehmud iz Danske. Ona je vrlo jasno izložila svoj stav, tako da bih prokomentirao neke njene ideje. Mislim da je Danska bila na samoj granici tijekom hladnog rada, da ne govorimo o otoku Borholm koji je bio još izloženiji istoku, tako da sve nedostatke granice istoka i zapada ili onih normalnih i diktatorskih društava su mogli osjetiti. Smatram da u Europi i općenito na zapadu e, da su oni najviše profitirali od završetka hladnog rata. Mi nismo za početak nekog novog hladnog rada i e, to je pogrešna poruka koju kad kada čujemo od ruskih predstavnika da se radi o nama e, koji započnjemo rat i čak guramo Ukrajinu, suprotstavljamo Rusiji. I citirao bih kolegu koji je prije mene uzao riječ koji je rekao da Europa i SAD su zemlje koje imaju sličan stav, slične vrijednosti i načela. E, mi branimo slobodno društvo, branimo demokraciju i ljudska prava. Iz tog razloga ne bismo e, trebali uključenost SAD-a uz svoje, njihove europske partnere e, doživljavati kao nešto kontradiktorno europskim politikama. I zbog toga se slažem, ne slažem s nekim od vaših ideja i radujem se nekoj daljnje mogućnosti rasprave. Dobro. Sada ćemo ponovno čuti na jednu minutu naše mlade govornike. Miroslav, izvoli. Hvala vam, zahvaljujem na svim komentarima, doista ih cijenim. Rekao bih da imamo profesionalnu vojsku i ne radi se o većem broju profesionalnih vojnika, već o suradnji sa Europom. I e, ne slažem se da je NATO e, europski vojni savez i smatram da zbog toga moramo više raditi zajednički i dijeliti obavještajne podatke, aktivnosti unutar jednog Europskog saveza za Europljene. Hvala. Es un minuto la senjora Mahmud. Gospođica Mehmud sada na jednu minutu. E, zahvaljujem na komentarima o mojoj izjavi po pitanju Rusije i Ukrajine. Ne, nije da se ne slažem da se američke europske vrijednosti kad kada ne mogu skladiti, već tvrdim da nećemo moći stvoriti jedinstveni europski identitet ukoliko smo previše zaposleni time e, da gledamo što SAD radi s druge strane. E, jedna od prvih neposrednih aktivnosti koje su poduzete, kada smo vidjeli kako se razvija situacija u Ukrajini, je bila da sjednemo i pričekamo e, medijsko izvješće Bijele kuće, da vidimo što oni imaju za reći, umjesto da razmotrimo što Europa ima za reći. I ukoliko se dogodi slučajno da imamo slične vrijednosti i da se slažemo, e, nećemo e, morati čekati njih, već ćemo moći istodobno dati i jedne i druga strana svoje izjave. Ne bih rekao da je nužno Europa ili Zapad započeo retoriku hladnog rata, ali čuje se svako toliko da ponovno postoji taj mentalitet hladnog rata, e, što je pretežno posljedica Rusije i SAD-a a ako kažemo da se druge ljude također u to uključuje, moramo reći da je i Europa sastavni dio i da ima svoja mišljenja. Dakle, moramo vidjeti koji su zajednički interesi, kako možemo raditi zajednički, ali možemo iskoristiti prednosti SAD-a kada je to potrebno. Zahvaljujem gospodin Majer. E, mogu se samo složiti sa svojim kolegama u tome da načela poput demokracije, slobode govora, slobode medija i mnoge druge slobode moraju biti branjene kao europske vrijednosti. Mi moramo izvoziti demokraciju, bez obzira da li se radilo to na gospodarski način ili ukoliko je potrebno obraniti ih vojno pod prijetnjem terorista i sl. Dakle, slažem se snažno sa idejama mojih kolega i volio bih da rasprava se nastavi, no vremenski smo ograničeni, tako da eh, je bitno da nastavimo raspravljati o ovome. Hvala vam, sada ćemo prijeći na drugi krug u istom formatu imat ćete dvije minute za izlaganje svojih zamisli o pitanjima koja su vrlo goruća, ljudska prava, terorizam i Europska unija kao globalni igrač. E, gospodin Hajnaš prvi ima riječ o ljudskim pravima. Hvala vam. Ljudska prava e, su postala vrlo tematska u posljednje vrijeme i mnogo se o tome raspravljalo, pa sam ja izabrao jednu temu koja mi se činila zanimljivom za vas, koju bih vam želio izložiti. E, trenutno postoje dva sustava zaštite ljudskih prava unutar i van Europe. Um, umjesto zaštite ljudi dolazi do birokratske borbe između Europskog suda i Europskog suda za ljudska prava. Uzevši obzir da je Europa simbol demokracije i mjesto poštivanja ljudskih prava, Europska unija je ta koja bi trebala biti zagovornik ljudskih prava. Moje zamisao stvoriti jedan zajednički odbor između Europskog suda i Europskog suda za ljudska prava koji bi pokušao nastaviti sa radom na zaštiti ljudskih prava i koji bi trebao ponuditi jedan prijedlog za rekodifikaciju zakona koje se time bave, a tome bi se glasalo. I rezultat bi trebala biti jedinstvena povelja ljudskih prava za obje institucije. Od ključne važnosti širiti ove zamisli među mladima, jer odgovornost i jedinstvo Europe je nešto što ide mnogo dalje od regionalne politike i to sa svrhom pravednijeg svijeta, zašto nam je potrebna pomoć običnih građana. Glavna zamisao dakle, ovog prijedloga bilo bi konzultacije sa civilnim društvom i nacionalnim regionalnim ekspertima iz država članica, e, i Vijeće Europe bi trebalo dati određene financijske obveze kako bi se moglo financirati aktiviste na pitanju ljudskih prava. E, Napred se radom svim komentarima. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeća tema, terorizam, gospođica Mahmude. Hvala vam. Još jedna teška tema za obraditi u dvije minute. Kako bi Europska unija mogla reagirati na terorističke aktivnosti van Europske unije, ja bih predložila da Europska eh, zajednička vojska se pridruži mirovnim snagama. Dakle, mirovne snage već se e, bave mirovnim operacijama i humanitarnom pomoći, a ovaj segment zajedničke europske vojske mogao bi biti pridružen ovim snagama. Ta kombinacija mirovnih snaga i vojske europske stvorila bi europsku interventnu snagu koja bi mogla pružiti humanitarnu pomoć žrtvama terorizma, a istodobno napadati terorističke tabore. To je još jedan način da Europa preuzme odgovornost i kontrolu nad svojom sudbinom i da bude ujedinjenija. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima gospodin Majer o ulozi Europske unije. Posljednje dakle pitanje kojim se bavimo e, naslovljeno je Europska unija kao globalni igrač. Sve zamisli koje danas raspravljamo i koje su spomenute temelje se na jednu veliku stvar, na jednu veliku stvar, a to je da li je Europska unija spremna govoriti jedinstvenim glasom kao snažna unija ili sa 28 različitih glasova. Nije uvijek jasno što Europa želi, jer kao što sam rekao, najčešće imamo 28 glasova umjesto jednog. Što se tiče globalnih pitanja, imamo i isto tako i Kinu, Washington, no, neće se glas Brisela, već Berlina ili Pariza ili Španjolske. Naravno, za ovo je potrebna dublja integracija europskih politika, e, gdje bi se također neka prava sa nacionalnih država prebacila na Europsku uniju, što se ne može promijeniti u dolazećim danima, mjesecima ili godinama, već bi trebao biti jedan dugoročni cilj. Postoji velik broj pitanja kojima se možemo uhvatiti u koštac samo na nacionalnoj razini. Sve susjedske politike i sva vojna pitanja su nešto za što je potrebna mnogo dublja integracija. Poguremo ovo integraciju kako bismo Europsku uniju etablirali kao globalnog igrača koji govori sa jedinstvenim glasom. Hvala vam. Možemo započeti sa raspravom. Zastupnica Lunaček. Hvala. Prije svega želim zahvaliti svima koji sudjeluju na ovom sastanku i nama je ovo izvrsna prilika da čujemo vaš glas. Bilo bi dobro da imamo više vremena, ali nažalost vrijeme nam je ograničeno pa ću iznijeti komentare vezano uz dva pitanja. Vi ste spomenuli da bi bilo bitno da Europski sud i sud za ljudska prava da se objedine. Međutim, mi imamo presudu iz prosinca 2014. od strane Suda Europske unije kojim se e, jasno kaže da je zaustavljen postupak pristupanja Europske unije konvencije o zaštiti ljudskih prava. E, mislim da bi većina zastupnika voljela da se on, ta dva suda objedine, jer trenutno se presude Suda Europske unije ne mogu koristiti na sudu za ljudska prava. Gospodine Majer, vi ste u prvom krugu spomenuli perspektivu proširenja. Mislim da je iznimno bitno i drago mi je da ste to spomenuli, da se nastavi s procesom proširenja. Nakon ove rasprave imat ćemo raspravu o Turskoj. Čak i kada je riječ o Turskoj, moj klub zastupnika bi htio da se otvori poglavlje 23 i poglavlje 24 jer se tu radi o vladavini prava, slobodi, medija i tako dalje. Mislim da bi to bio poticaj za neke snage u Turskoj. Spomenuli ste dublji, dublje integracije. Neki od nas su svjesni u kojoj mjeri vijeće još uvijek ima mogućnost da blokira napredak u nekim područjima i da smatramo da države članice trebaju imati manje nadležnosti u području vanjskih poslova, a više nadležnosti da bi trebalo prenijeti na Europsku uniju. Hvala. Hvala. Mislim da imamo još nekoliko govornika na popisu. Možda možemo biti fleksibilni, ali moramo se držati zadanog vremena. Gospodin Lambsdorff, ja sam e, pozorno slušao, nastojat ću kratko komentirati. Što se tiče prvog pitanja Sud Evropske unije i Sud za ljudska prava, je pitanje proširenja. Da, to je problematično, da e, sada imamo zastoj, međutim ako uspoređujemo to sa stanjem ljudskih prava izvan Evropske unije, rekao bih da je to u Njemačkoj luksuz. Dakle, to e, je nešto što mi u Europi smatramo bitnim, ali drugdje u svijetu je to nebitno budući da postoje mnogo ozbiljniji slučajevi ljudskih prava izvan Europske unije i mislim da bismo trebali dosljednije rješavati i pristupiti tim slučajevima. Kao potpredsjednik parlamenta zadužen za ljudska prava, htio bih reći da Europska unija treba biti predvodnik u području ljudskih prava i tako bi nas trebali percipirati. A to znači da mi moramo poštivati ljudska prava izvan Europske unije. Bilo da je riječ o slobodi medija, o postupanju prema e, zatvorenicima i tako dalje. Mnogi ljudi izvan Europske unije gledaju na nas kao dio svijeta gdje se poštuju ljudska prava. To je dio naše diplomatske snage i mislim da nam to može uistinu dati prednost ako poštujemo i ljudska prava i unutar Europske unije. Spomenuli ste terorizam. Molim vas da završite, molim vas da iznesete zaključak. Dobro, vrlo ću kratko. E, nemojte se toliko baviti pitanjem vojnih snaga. Obavještajne službe su te koje raspolažu svim podacima. Ministri unutarnjih poslova nakon napada na Šahlijev do sada traže nove zakone i dakle tu se potiho odvija suradnja i mislim da u tom dijelu treba ostvariti napredak. Hvala gospodin Kastaldo ima riječ. Hvala, hvala. Iznimno mi je zadovoljstvo da danas razgovaramo o ovim temama. Mi želimo zapravo dobiti viđenje Europe iz perspektive mladih. Slažem se sa pitanjima koja su se do sada pojavila, posebno u posljednjem krugu pitanja. Međutim, ima jedna tema koja je temeljne važnosti za Europsku uniju. Dakle, pitanje je prati li Europska unija interes europskih građana. To se moramo zapitati posebno eh, na nacionalnoj razini, posebno vezano uz eh, obrambenu politiku. Da, mogli bismo osnažiti suradnju, vojnu suradnju, mogli bismo imati bolje instrumente. No ono što je bitno je da preobrazimo Europu u drugu silu. E, umjesto da imamo pojedinačne vojske bez stvarne koordinacije. Što se tiče Ukrajine, neću sada imati tu temu. E, ako pogledamo detaljnu situaciju, vidjet ćemo da ima dosta stavova koji su drugačiji od dominantnog. Mislim da se svi slažu da Evropska unija treba predvoditi u području zaštite ljudskih prava, ali postavlja se pitanje kako se to može postići. E, potrebni su djelotvorni instrumenti kojima će se moći postići zadani ciljevi. Da, ostali su dobili dvije minute. Dakle, bitno je kako postići zadane ciljeve. Trgovinske veze moraju biti dosljedne sa načelima i vrijednostima koje nastojimo širiti u svijetu. To bi bila prva stvar što se tiče terorizma. Gospođa Gomež ima riječ. E, rekao sam na početku da se svi moraju držati zadanog vremena. Da, mislim da svi moraju biti skromni i shvatiti da postoje neka proturječja kada je riječ o ljudskim pravima. Nitko nije savršen u svojim postupcima. A kada govorimo o tome kako reagiramo na terorizam, bitno je da ne radimo tako da idemo na ruku teroristima, da ne uništavamo demokraciju i ljudska prava. Ne možemo odustati od vlastitih temeljnih sloboda i ići na ruku teroristima kao što je učinila Buševa administracija, znamo što se dogodilo s Guantanomom i tako dalje. To je iznimno bitno sada jer vidimo da dolazi do porasta ksenofobije, izlamofobije i ostalih sličnih pokreta u Europi, tako da su imigranti postali mete e, napada. E, vi ste spomenuli mirovni, e, mirovni snage. Mi nemamo mirovne snage, imamo samo humanitarnu pomoć. E, Kada budemo imali europsku vojsku, a nadam se da će se to dogoditi, e, to će morati biti vojska koja će raditi na uspostavi mira, e, vladavine prava. I u tom smislu moramo mnogo više postići u području obrane i slažem se da treba poraditi na razmjeni obavještajnih podataka u svrhu borbe protiv terorizma. Hvala. Hvala. Sada dolazimo do kraja popisa govornika. Zamolit ću ostale da e, budu vrlo kratki. Gospodin Mika. Hvala. Kada je Njemačka podijeljena u... To je bila vrlo mirno nastrojena država. E, međutim, nakon međutim poslije smo imali dva svjetska rata. Mislim da imamo sreće da je Europska unija slaba i da ne posjeduje vojsku. Gospodin Varon Orden ima riječ. Ja bih se htio ponovno vratiti na pitanje mladih. Da, svi se zalažemo za poštivanje ljudskih prava, ali možda je sam pojam ljudskih prava takav da ga teroristi eksploatiraju i zapravo ga koriste protiv nas. Dakle, s jedne strane nam trebaju snažna ljudska prava, a s druge strane trebamo raditi na procesu europskih integracija. Nisam siguran kako se ta dva procesa mogu pomiriti. Hvala. E, Miroslav sada ima riječ da iznese zaključke. Hvala, zahvaljujem svima na komentarima. Ljudska prava su za mlade jedna od najvažnijih tema na ovim događanjima. E, mladi ljudi su zbunjeni zbog različitih mjerila o ljudskim pravima i trebalo bi građanima jasno objasniti koja su njihova prava. A to je posebno važno za mlade. Ja iznimno cijenim sve komentare i ideje koji su izneseni i nadam se da ćemo se sljedeće godine imati priliku ponovno sastati i predstaviti svoje ideje. Hvala. Sada riječ ima gospođica Mehmud. Hvala. Hvala gospođo Gomeš na komentarima. U potpunosti se slažem s vama. Da, to bi trebale biti mirovne vojne snage. Često se kaže da naša vojska vrši intervenciju u svrhu uspostave mira, međutim tu može doći do zlouporaba. E, pitanje je kako se možemo odvojiti od zemalja koje su isto tako uputile svoje vojne snage u svrhu uspostave mira. Dakle, kako se može reći da je išla evropska vojska, a ne misija neke druge zemlje. Isto vrijedi i za humanitarnu pomoć i vojnu intervenciju, dakle humanitarna pomoć se daje žrtvama, ali isto tako se vrše napadi u svrhu uspostave mira. I'm just reply very quickly. I na kraju riječi ima gospodin Majer. Ja ću samo kratko odgovoriti na pitanje razlike između ljudskih prava i proširenja. Biću govorit ću provokativno, možda ću čak biti i bezobrazan. Ne znam je li me pažljivo saslušao, rekao sam da se može razgovarati o proširenju samo ako se govori o ljudskim pravima, slobodi medija, slobodi izražavanja i tako dalje. Zemlje koje žele ući u Europsku uniju moraju se pridržavati europskih vrijednosti. Naravno da ne postoji tu nikakav jaz između toga. Kao što su brojni zastupnici istaknuli, velik broj država članica E, velik broj država vide Europu kao krajnji cilj, e, kao predvodnika u području zaštite ljudskih prava. I upravo zato Europska unija treba pomoći tim zemljama da razviju sustav zaštite ljudskih prava i borbe protiv korupcije. Hvala. Hvala lijepa. Zahvaljujem našim mladim govornicima na doprinosu u ovoj raspravi. Zahvaljujem također kolegama na aktivnom sudjelovanju. Žao mi je što nemamo više vremena. E, zahvaljujem također i javnosti koja je pratila tijek rasprave. Europski parlament je uvijek otvoren za ono što im novi naraštaj imaju za reći. Vamos a continuar, que se nos ha echado un poco el tiempo encima, con el informe de evolución. U redu, možemo sada nastaviti. Malo kasnimo. Sada imamo izvješće o napretku Turske za 2014. Sada ćemo imati izvješće o Turskoj. Prije nego dajem riječ izvjestiteljici, gospođi Piri, htio bih reći da je rok za predlaganje amandmana 27. siječnja u 18 sati i sada dajem riječ izvjestiteljici na 10 minuta. Hvala, uvaženi kolege zastupnici. Razgovaramo o godišnjem izvješću Europskog parlamenta u Turskoj tjedan dana nakon što smo usvojili rezoluciju gdje smo jednoglasno izrazili osudu najnovijih zbivanja kojima se ograničava sloboda izražavanja u toj zemlji. E, turski e, državni odvjetnik je pokrenuo e, postupak zbog časopisa koji je objavio slike Charlie Hebdo i to nam pokazuje da treba zaštititi slobodu medija. U prošle dvije i po godine najviše smo se bavili pitanjima koja se tiču temeljnih vrijednosti Europske unije što uključuje i što je sastavni dio pregovaračkog procesa između Europske unije i Turske. to su vladavina prava, temeljne vrijednosti i ljudska prava. Turski građani trebaju imati pravo mirno prosvjedovati, izražavati svoja mišljenja, imati sindikalna prava te se mora ostvariti rodna ravnopravnost. Premda smo zabilježili neke pozitivne pomake polske vlade da iznađe rješenje za pitanje Kurda e, kroz pregovore s PKK-om, e, te otpornost ustavnog sustava kao što se pokazalo e, kroz kroz neke bitne presude Ustavnog suda. Međutim, opća slika nije tako dobra kada je riječ o demokratskim reformama, posebno u usporedbi sa prethodnim razdobljem. U izvješću sam također iskazala zabrinutost zbog visoke razine političke polarizacije u Turskoj. Istovremeno postoji sve veća potreba za intenzivnijom suradnjom između Turske i Europske unije. Postoji strateško partnerstvo u području gospodarstva i energetike i postoji potreba za većom koordinacijom u području vanjske politike i borbe protiv terorizma, kao što je, su jučer ministri vanjskih poslova jasno istaknuli. Bez ikakve sumnje Turska i Europska unija su strateški partneri i kada se pojave problemi u odnosima s tako važnim partnerom ne možemo naprosto izolirati tu zemlju, moramo intenzivirati napore. Jedinstvena situacija u kojoj se nalazi Turska E, odnosi se na to da je riječ o zemlji kandidatkinji. Imamo veći broj instrumenata koji su nam na raspolaganju nego kada je riječ o zemljama obuhvaćenim politikom susjedstva. Zato vas molim da iskoristimo sve raspoložive instrumente u pregovaračkom procesu kako bismo dali Turskoj priliku da pokaže kako je dalje opredjeljena za provedbu demokratskih reformi. Zato bih radim e, nakon kolegice Rije Omerald i dalje apeliram da se otvore pregovori u poglavljima 23 i 24. Svi smatramo da reforme u području pravosuđa, temeljnih prava pravosuđa, slobode i sigurnosti da su hitno potrebne. Uistinu vjerujem da je to najbolji način da se promiču djelotvorne reforme, te da reformski proces bude utemeljen na europskim vrijednostima i standardima. Ostali instrumenti za jaču suradnju sa Turskom su e, kroz financiranje u sklopu IPE za ponovno naseljavanje Kurda, potporu civilnom društvu, radu na vladavini prava i slobodi medija, te e, unapređenju Carinske unije kako je preporučila Svjetska banka. Treba dopuniti politički dijalog redovnim strukturiranim gospodarskim dijalogom o važnim pitanjima što uključuje trgovinske odnose s trećim zemljama i dati financijsku pomoć za humanitarnu pomoć sirijskim izbjeglicama u Turskoj. Postoji čitav niz prilika koje stoje na raspolaganju turskoj vladi da u predstojećim mjesecima pokažu da su da je opredjeljena za provedbu reformi. E, ustavne reforme mogu pomoći izgradnji uključivog tolerantnog društva. Novi ustav treba se temeljiti na širokom konsensusu političkih stranaka i čitavog društva. Vlada, vladu se potiče u ovom izvješću da uspostavi mehanizam konzultacija s civilnim društvom. Ankara mora nastaviti raditi da dosegne mjerila za otvaranje u onim poglavljima koje Europska unija nije blokirala. Činjenica da e, turska vlada još uvijek nije provela odredbe iz SSP-a i dodatni protokol dodatna je, dodatno je opterećenje u pristupnom procesu. Zato se nadam da će se ponovno nastaviti pregovori s Ciprom pod pokroviteljstvom UN-a i to što prije moguće. Kao što je parlament od početka podržavao ujedinjenje Cipra na temelju održivog e, rješenja za obje zajednice sukladno relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti. Sukladno ranijoj rezoluciji Europskog parlamenta i dalje želim koristiti kompromis e, do kojeg smo došli u ovome parlamentu vezano uz proces pristupanja Turske. Imajući u vidu da su 3. listopada 2005. godine otvoreni pregovori i da je to bila polazišna točka za jedan dugoročni proces koji se temelji na opredjeljenosti reformama i strogim uvjetima. Ako se budemo držali ove formulacije, mislim da ćemo se moći usredotočiti na sadržaj pregovaračkog procesa u raspravi. Rado ću čuti vaše komentare i molim vas da se u raspravi usmjerimo na to kako možemo obnoviti angažman i suradnju s Turskom, budući da svi dijelimo zabrinutost događaja u toj zemlji. Isto tako vjerujemo da nam je u zajedničkom interesu da Turska nastavi provoditi demokratske reforme, te da Europska unija bude glavno sidro tog procesa promičući evropske standarde e, kao mjerila za reformske procese. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa. E, sukladno poslovniku, sada će riječ uzeti izvjestitelji iz Sjene. Gospođa Soma. Hvala lijepa. Kao prvo bih htjela zahvaliti izvjestiteljici na poslu kojeg je već obavila tijekom izrade ovog nacrta. To nikad nije lak posao. Turska iz rezolucija s Turskom to pokazuje, ali mislim da će sad još e, stvar biti i složenija jednom kada uložimo sve amandmane. Moram reći da moram još dva puta pročitati vaš nacrt. Malo mi je teško ga čitati zato što su neke točke koje su nama važne e, na više mjesta u tom tekstu, dakle mogu se naći po dažim točkama. Evo, malo sam se sada zabunila. Nisu mi baš dokumenti posloženi, pa sam možda nešto krivo počitala, Ali, iznaču dakle, eto, nekoliko sljedećih primjedbi. Točno je i to moramo se tako i zabilježiti da treba još dosta toga napraviti u Turskoj, no na pojedinim mjestima bih si ja željela jasniju formulaciju. Možda ćemo to uspjeti napraviti zajedno. U rezoluciji od prošlog tjedna smo već dobro surađivali i sa izvjestiteljima iz drugih klubova zastupnika. Mislim da možemo u tom duhu kojeg smo njegovali pri te rezolucije sada primijeniti i na ovaj tekst. Kao što sam rekla, e, bilo bi mi da jasniju formulaciju, to smo uspjeli postići u rezoluciji o Turskoj i mislim da bismo mogli pojedine točke iz te rezolucije citirati sada i u ovom tekstu, na primjer kada se radi o slobodi medija. Kako bi to bilo jasno, a ne samo se referirati. Referenca se lako može predvidjeti, a mislim da bismo mogli tu pojedinu točku i ponoviti, da bismo se to trebali usuditi, to bi trebalo pojasniti naš stav koji se nije zapravo promijenio. Ono što je mene zabrinulo je da je večer prije nego što smo usvojili rezoluciju prošli tjedan, ponovno došlo do blokada određenih internetskih stanica u Turskoj. To smatram groznim i imajući na umu da je predsjednik Turske rekao nešto sasvim drugačije kada je bio u Parizu. Mi želimo vidjeti pravo lice Turske, a to moramo tražiti i pomoć ove rezolucije. Ne može biti da da visoko rangirani službenici jedan dan kažu jedno, a drugi dan kažu nešto potpuno drugačije, ne možemo tako surađivati i možda možemo naći za to jednu formulaciju. i Mislim da je to doista zabrinjavajuće što se izjave svaki dan promijene za 180 stupnjeva u Turskoj. Na taj način ne možemo surađivati i to ne dovodi do pouzanosti. Ono što bismo isto trebali još jednom spomenuti jest da je turski predsjednik vlade pri svom posjetu u Njemačkoj krivnju za terorističke napade u Parizu prebacio na države članice Europske unije. Mislim, to je apsolutno neprihvatljivo. I da u Turskoj sada čujemo izjave od određenih izabranih političara da ne postoji islamistički terorizam u, u pravom smislu, da postoji terorizam, ali ne islamistički terorizam i to bismo trebali spomenuti i za to sada imamo priliku. Također mislim da bismo trebali, evo sada ću završiti, da ima, da ovi pregovori mogu imati još neodređeno otvoren kraj, to smo bili uvijek sastavljali u prethodnim rezolucijama, mislim da bismo i to i tu trebali učiniti. I htjela bih još čuti nešto konkretnije vezano u SIPAR i Famagusta. Molim vas završite. Da, znam da ćemo još o tome raspraviti. Hvala lijepa. Gospodin Van Orden, izvolite. Well, thank you very much, Hvala. Hvala na zanimljivom izvješću. Ovo izvješće sadrži već dosta poznatih činjenica koje se ponavljaju iz izvješća do izvješća. Europski parlament ne bi trebao biti disidentski glas. Mi bismo trebali pozivati na jedinstvenu demokratsku i sekularnu vladu u Turskoj koja poštuje ljudska prava u pravom smislu te riječi i koja se zalaže za političke slobode. U posljednjih nekoliko mjeseci bilo je razlika za zabrinutost e, da su u nekoj mjeri da su se manje provodile ili poštivale te slobode. A Turska je isto tako zauzela ambivalentan stav u odnosu na ISIS i nije bila spremna dati svoje zračne baze za operacije protiv ISIS-a. Također e, nije strogo pratila kretanje e, terorista iz, u Siriju. Neki smatraju da treba liberalizirati vizni režim između Europske unije i Turske. Međutim, u posljednjih tri godina bilo je oko 100 tisuća ilegalnih imigranata iz Turske u Grčku i ostale dijelove Europske unije na početku. I smatram da je to iznimno problematično u trenutku kada na stotine tisuća, pa čak i milijuna izbjeglica iz Sirije dolazi u Tursku, i zapravo je lakše kretanje iz Turske u zemlje Europske unije. Smatram da je to iznimno zabrinjavajuće i problematično i da treba više poduzeti e, kako bi se riješilo to pitanje. Što se tiče pitanja Cipra, nije Turska jedina koja treba aktivno podržati pregovore, Grčka također mora dati svoju potporu i ne treba ponavljati mantru u Ankarskom protokolu. Svi znamo da je razlog što to nije uvedeno propust same Europske unije da sama e, prekine sa izolacijom Sjevernog Cipra. E, energetika je bitno područje, sve bitnije, ali je isto tako i izvor mogućih napetosti. Smatram da trebamo apelirati da se otvori poglavlje o energetici u pregovorima. Postoje čitav niz aspekata koji su bitni e, u tom smislu i smatram da bismo trebali sjesti za stol i nešto učiniti. Postoje neki zanimljivi elementi u ovom izvješću, no isto tako e, neke činjenice nisu uvrštene u izvješće. Hvala, gospodin Lamstorff. Hvala lijepa. Hvala vam na ovom izveću. Dobro je da ste usvojili ovakvu kompromisnu formulaciju. Mislim da se mnogi mogu oko toga složiti i zatim možemo prijeći na prava problematična pitanja. A problematična pitanja su problematičnija nego što su bila proteklih deset godina. Budimo jasni, u mom klubu zastupnika vodimo raspravu o tome imali smisla uopće nastaviti s pregovorima. S liberalima, sloboda medija, sloboda govora, nezavisnost pravosuđa, nezavisno provođenje istraga, nezavisno steče grane vlade. To je nešto što čini samo srž naše, naše DNK i to su stvari koje su ugrožene u Turskoj. A jezik koji ste upravo sada koristili kada ste rekli da trebamo Turskoj pružiti priliku da pokaže stvarnu opredeljenost demokratskim reformama kako bi stvorili demokratsku konkluzivnu i tako dalje. To je isti jezik koji koristimo i u drugim slučajevima, koji možda ćemo koristiti sada i u zamani samo slučaju. I opet, Rusija neće pokazati tu opredjeljenost. Možemo biti potpuno sigurni u to. Jer što se tiče tih samih središnjih elemenata koji su sastavni dio kopenhaških kriterija, mi nismo vidjeli ništa, baš naprotiv, vidjeli smo poglošanje. Imali smo turskog predsjednika vlade, sadašnjeg predsjednika koji je jasno rekao Europskoj uniji gonite se, mi ne znamo, nama nas nije briga što vi mislite i mi ne želimo znati ništa o vama. To je upravo jezik koji on koristi. Dakle, ono što trebamo učiniti ovom izvješću je ne postupiti kao inače, imati business as usual. Mislim, ovo je deseta godišnjica pregovora, deseta godina i ne vidim mnogo ljudi u ovoj dvorani koji misle da će u idućih pet ili deset godina Turska doista postati državom članicom Europske unije. Stoga ono što se trebamo usredotočiti, tu se u potpunosti slažem sa, te, tobom Kati, jest da surađujemo na konstruktivan način po pitanju nekih područja, područja koje si spomenula, energetika, migracija i tako dalje. To trebamo jače iskomunicirati. Ne smijemo toliko naglašavati e, pristupni proces jer je to otrovni proces. I e, naravno Turska je isto razočarana s nama, evo na primjer sa i Francuska koji su probili zapas, onda bili protiv, sa gospođom Merkel je stvar ista takva. Dakle, trebali vi imati taj pozitivan pristup. Ne bismo trebali postupiti kao inače i nadati se da će Turska pokazati opredjeljenost za nešto za što oni jednostavno nisu opredjeljeni, već bismo trebali pogledati kako možemo djelovati između pojedinih osoba, na primjer bezvižni rezim i tako dalje. I evo, sada kad spomenem liberalizaciju viznog režima, to je ono što je Turcima doista važno. E, to što moraju stajati u redu, to ih najviše živcira, a ne iduće pristupno poglavlje koje će se otvoriti ili ne. Hvala. Gospodin Đorđu je sljedeći govornik. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Kao prvo želim uputiti na to da ja podržavam ovo savježa da ne možemo nastaviti kao inače imati business as usual. Moramo jasno reći da se turski predsjednik ne može tako obhoditi s Europskim parlamentom. A on je već jednom nazvao jednu rezoluciju Europskog parlamenta kao neuravnoteženu i tako i nas nazvao neuravnoteženima. Radi se o tome da treba ojačati sada još više tu rezoluciju o Turskoj što se tiče pritiska koji se više nad novinarima, slobode medija i slobode izražavanja mišljenja. I zatim što se tiče islamske države, dakle Turska je podržavala islamsku državu ili se barem nije protiv nje borila i opće se ovdje ne spominje pitanje Formaguste i Cipra. Turska ima obvezu povratiti taj grad Cipru. Postoji dakle potpuni nedostatak ovdje nekih važnih elemenata, demilitarizacija otoka Cipra i tako dalje. I zatim isto tako kršenje e, prava na moru od strane Turske. Zatim Neko je već rekao da treba otvoriti e, arhive u Turskoj sa informacijama o masovnim grobnicama. Postoje sada dodatne informacije o masovnim grobnicama koji će zatim dopustiti najbližima žrtava da znaju gdje su pokopani njihovi najbliži. A kad kad je samo ostalo malo ostatak od nekih osoba. Dakle, ne priznaje se niti sam taj čin ubojstva tih nevinih ljudi. Turska konačno mora potpuno se otvoriti svoju arhivu, moraju nam reći gdje su te masovne grobnice kako bi njihove obitelji ih mogli zatim pokopati. To je uvreda reći evo tu stuje nekoliko ostataka vaše, vaše, pripadnika vaše obitelji. Mi stvarno želimo da Turska postane stabilna država, da postanu stup stabilnosti i mira, da doprinose napretku čitave te regije i doista želimo isto tako dati naš aktivni doprinos. I ako Europski parlament želi nešto s tim u vezi reći, onda se treba izjasniti i u vezi Turske, u vezi e, ciparskih Grka i ciparskih e, Turaka, jer Ciparski Grci su sada već postali manjinom, oni gube svoj identitet. A ista je i stvari sa ciparskim Turcima, njih ima oko 500 tisuća i mi, molimo za vašu podršku. Hvala vam. Gospodin Sebalos, hvala vam. Želim zahvaliti svim govornicima, njihovim intervencijama i isto tako izvjestiteljice na vrlo nateženom izvješću. No imam nekoliko primjedbi, pa ću ići točka po točka. Svi znamo da dosta toga polazi po zlu trenutno u Turskoj, prije svega kada se radi o turskim vlastima, no trebamo se prisjetiti koja je razlika između onog što radi ta vlada i što rade državljani Turske. Moramo uspjeti naslati pozitivnu poruku turskim državljanima da im nećemo zatvoriti vrata, a istodobno naslati jasnu poruku njihovim političarima. Mislim da moramo govoriti o održivom miru s Kurdima umjesto održivom rješenju kurdskog pitanja. Potreban nam je mir koji će biti dugoročan između Turaka i Kurda a prije svega ako pogledamo situaciju u cijelom susjedstvu sa problemom islamske države koja je na samoj granici s Turskom. U tom kontekstu moramo izraziti koliko smo zabrinuti zbog opetovanih žalbi koje čujemo da Turska možda pomaže islamskoj državi na ovaj ili onaj način. To je nešto što bismo mogli spomenuti nekako. A točka broj 18 tiče se novinara. Mislim da je vrlo važno da se podsjetimo da je Turska dosta opasna zemlja kada se govori o radu novinara. I to ne samo što se tiče ovih okolnosti u kojima raspravljamo specifično, dakle, e, manjine, činjenica da je među novinama vrlo malo pripadnika manjina. Točka broj 8, pitanje žena. Možda bismo mogli tu nešto uključiti o nedavnim izjavama gospodina Erdogana, e, njegovo stajalište o ženama i ulozi žena u životu. Zatim točka 27. Moj klub zastupnika se ne slaže u potpunosti s ovom točkom Vidimo da će preko Turske k nama pristići mnoge izbjeglice. U švedskom tisku se vodi velika rasprava o tome što Grčka poduzima s izbjeglicama koje se e, vraćaju odmah natrag u Tursku. I dakle moramo zauzeti širi, šire mišljenje o ovome. I zatim isto tako kada govorimo o čistoj energiji, tu imamo zajednički izazov, a to je da smanjimo uh, upotrebu fosilnih uh, energenata ako želimo ostvariti naše uh, cilje veznih uz okoliš. Stoga bismo mogli jače naglasiti točku 28. Eto, to su bila ona pitanja koje sam ja htjela spomenuti i moj doprinos. Hvala vam lijepa, gospođo Sebalos. Sljedeći govornik je voditelj izaslanstva Izvolite, imate tri minute. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Kao prvo vam želim prenijeti sljedeću informaciju. 30. ovog mjeseca ćemo imati pripremnu sjednicu um, mješovitog odbora, dakle mješovitog parlamentarnog odbora za odnos između Europske unije i Turske, dakle pripremni sastanak 30. siječnja, a Zajednički parlamentarni odbor će zatim zasjedati u Istanbulu i to od 18. do 20. veljače. Zatim, što se tiče samog teksta, kolegice Piri, ima nekoliko primjedbi u vezi s ovim tekstom. Osobno sam zahvalan na ovom izvješću u ovakvom obliku u kojem ste ga predstavili. Rekli ste da imamo vrlo strateško i važan odnos s Turskom, ali ipak treba, mislim, ugraditi sljedeće primjedbe. Što se tiče vanjske politike, tu nemamo zajednički stav. Na primjer, kada se radi o Rusiji, o sankcijama, to smo danas prije podne spomenuli i kada smo razgovarali o nekim državama Zapadnog Balkana. Zatim, što se tiče pravne države i činjenica da dolazi do uključenja novinara, da se ograničavaju Twitter i Facebook, onda vidimo da je Turska jako udaljena od pravne stečevine Europske unije. Zatim, pitanje ljudskih prava, i temeljna prava. Tu utvrđujemo da se već nekoliko godina ograničavaju vjerske slobode. Dakle, jedan vjerski seminar u Kalki je i dalje zatvoren, zatim ekumenski patriarhat je isto tako u Istanbulu i on zahtijeva već godinama da se otvori taj vjerski seminar. Zatim isto tako pitanje manjina to je vrlo važno pitanje koje treba također uzeti u obzir. A što se tiče demokracije, tu upućujemo na činjenicu da imamo 10% izborni prag za ulazak e, jedne nove, stranke u parlament. I zatim, dobrosusjedski odnosi. Cipar predstavlja gordijski čvor što se tiče odnosa između Europske unije i Turske. Normalizacija odnosa s Ciprom znači i provedbu dodatnog protokola. A u proteklo vrijeme je ponovno došlo do provokacija, o tome smo raspravljali na plenarnoj sjednici. I zatim isto tako vezano uz poštivanje poštivanje nacionalnih voda, Cipra, sve su to teme kojima smo već raspravili, kojima ćemo još nastaviti, raspraviti, dakle 30. siječnja, 18. i 12. veljače. Hvala vam lijepa. Sada će preuzeti riječ drugi zastupnici, imamo 12 javljena za riječ, jedna i pol minuta je ograničenje za govor i zamolio bih sve da se pridržavaju tog vremena gospodine predako prvi. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavatelju. Kao prvo bih htio čestitati gospođi Piri na ovom poslu koju je bavila. A, evo tu je. Zato što smatram da tekst ima pozitivan duh eh, kada se radi o odnosu s Europskom unijom i zatim u drugom dijelu teksta skraćamo pažnju na nekoliko elemenata koji su e, više zabrinjavajući i e, upravo s tim u vezi mislim da ne bismo se trebali libiti još jasnije i izravnije iskazati naše zabrinutosti kao prijatelji Turske, među koje se ja ubrajam, e, vezanih uz smjer koji, koju ta zemlja, koju ta zemlja upravo zauzima. Vidjeli smo u prosincu prošle godine da se ta država sve više kreće po jednom putu koji je zapravo teško moguće definirati. Nemamo za to nikakav naziv, ali to je nešto što pokazuje da se udaljava od demokracije. A pitanje koje je najvažnije uzevši u obzir ono što se dogodilo prošle godine, vezano uz slobode tiska, podjelu moći nezavisnosti pravosuđa. Pitamo se što čini Tursku? O čemu se tu radi? Jer je jasno da su demokratska načela neophodna i dakle treba na neki način to pokušati imenovati. Kao drugo, to ne znači da moramo dovesti u pitanje pristupni proces Turske. I zbog toga po tom pitanju podržavam našu, izvjestiteljicu koji, koja zahtjeva da se pokrenu pokazatelji za pogled 23 i 24. Imam još jednu minutu, a ne, hvala. Gospodine Preda. ako žele svi govoriti, onda se moramo pridržavati zadanog vremena za govor. Ja sam vam pustio gotovo tri minute. Ne, to nije moj problem. Ja sam zapravo htio ukazati na ono što ste prije rekli. Molim vas, nemojte se tako šaliti, gospodine Howard. Ja snažno podržavam e, izvješće gospođe Kati Piri prije svega što se tiče potrebe za nastavkom reforme u Turskoj, potrebe za odnosima između osoba, e, vezano uz zakon protiv terorizma, otvaranje poglavlja 23, 24 i 31, te vrlo važna uloga Turske kada se radi o Siriji i izbjeglicama. Gospođa Somer je odigrala vrlo konstruktivnu ulogu u e, pregovorima o rezoluciji prošli tjedan Nadam se da će se ta suradnja dalje nastaviti među svim klubima zastupnika o ovom izveću. Ja iskreno rečeno ne vjerujem u otvoren završetak. U, pravom smislu su svi naši pristupni pregovori takve naravi dok se ne dovrše. Pa i one, oni sa državama na Zapadnom Balkanu i ja mislim da je bitno naći konsenzus, kao što je gospodin Lamstov rekao. Evo, samo izražavam svoje osobno mišljenje s tim u vezi. Što se tiče kolega, nadam se doista da će konstruktivno surađivati s izvjestiteljicom da dobijemo proporcionalnu isto tako mjeru kada se radi o ciparskom pitanju i da, na primjer što se tiče poglavlja transport i zapošljavanje, da pozivamo i da se to otvori. Zatim poglavlje vezanih uz e, upravo zapošljavanje. Tu komisija kaže da Turska ostvaruje određen napredak, pa bismo to i trebali reći. Hvala gospodin Tanok. Turska gospodina Erdogana doista ide u drugačijem geopolitičkom smjeru od e, njenih partnera. Novinari se uhičuju, pod navodima korupcije se pokušava vršiti pritisak, zatim se zatvaraju određene mediji poput Twittera i korištenje neproporcionalnog razmjera e, snaga, na primjer protiv prosvjednika. No vrlo je čudno kada Erdogan dovodi u pitanje jednakost e, muškarca i žena kada smatra da su muslimani otkrili novi svijet mnogo prije zapadnjaka, zatim isto tako druge izjave. Trenutno je pokušao e, spriječiti objavu jednog izvješća o e, pružanju pomoći džihadistskim borcima u Siriji. I vidjeli smo isto tako da e, je Turska okljevala intervenirati u slučaju Kobaneja. Zatim otvorena granica u kojom teroristi prelaze u Siriju te priklonjenost Rusiji u isto vrijeme kada se Tatari gone, istovremeno se događaju i zločini na Krimu. Nadam se da će se Turska probuditi, da će promijeniti smjer prije nego što bude prekasno i sigurno da bi prvi dobar korak bio izgradnja poverenja, na primjer povrat grada Farmagusta ciparskim vlastima i da prestanu sprečavati pronalaženje nalazišta plina i ulja na području istočnog sredozemlja. Zatim e, genocid e, nad Armenicima i tako dalje. Ne možemo pravdati u veliku dušepiransku pomoć koju Europska unija pruža Turskoj ako se Turska i dalje nastavi ovako politi, ali općenito rečeno podržavamo izvješće. Gospodin Gastaldo. Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvalio bih izvjestitelju, izvjestiteljici na obavljenom poslu. E, izvješće je svakako vrlo precizno i dovoljno detaljno. E, što se tiče točke 11 o terorizmu, a s njom sam osobito zadovoljan, no postoji cijeli niz još drugih točaka kojima se možemo pozabaviti. Sve u svemu vrlo je dobro uhvatila se koštac sa medija, novinara, slobodom izražavanja i mislim da čak moramo po tim pitanjima biti i oštriji. Što se terorizma tiče, znamo da su naše granice vrlo propustljive i ne postoji doista stvaran napor da se spriječi eh, ljude i oružje da iz Turske dođu do Sirije. Dakle, uložen napor možda nije mi dostatan. Što se tiče financiranja terorističkih grupacija, ja bih volio da se konzistentnije provodi europska vanjska politika. Također možemo ovdje spomenuti armenijski genocid jer važno bi bilo dobiti određenu razinu posvećenosti za pomirenjem ovim zajednicama. Gospodin Schaffhauser. Uvaženi kolege, htio bih predložiti sljedeće. Imajući u vidu Europsku konvenciju o ljudskim pravima, imajući u vidu da demokracija nije osnažena nego se pogoršala od 3.10.2005. Imajući u vidu odnose Turske i Cipra, imajući u vidu utjecaj turske vlade u financiranju terorizma i potporu koju pruža islamskoj državi, imajući u vidu perfidnost i licemjerje Turske, treba okončati danji nastavak pristupnih pregovora. Hvala lijepa e, kolega potpredsjedniče. Najprije e, bih pohvalio rad kolegice Kati Piri na ovome nacrtu izvješća o Turskoj. E, spomenuto je bilo da je Turska 3. listopada 2005. otvorila pregovore, isti dan kad i Hrvatska. Hrvatska je tu, a turski specifični put prema Europskoj uniji koji traje od 63. godine i ugovora iz Ankare o pridruživanju je zasigurno jedan od najvećih izazova koje imamo. Ono što mi se čini da je bitno je da pokušamo uskladiti metodologiju pregovora sa turskom sa promijenjenom metodologijom pregovora koja se vodi sa zemljama e, jugoistoka europe. naime ključna poglavlja o kojima i kolegica piri u svom izvješću govori twenty three i twenty four takozvana sistemska poglavlja poglavlja koja se dotiču svih onih zabrinutosti koje smo čuli intervencijama kolega i glede ljudskih prava i glede vladavine prava i podjele vlasti neovisnosti pravosuđa slobode medija su bitna da prate reforme kroz proces pregovora. zato mi se čini da upravo u ta dva aspekta e, leži potencijalno rješenje daljnjih reformi u turskoj a što se tiče sigurnosne uloge turske u regiji kao regionalnog globalnog aktera mislim da s obzirom na prihvat izbjeglica na situaciju u siriji na situaciju u iraku moramo razvijati zaista koherentan dijalog na području vanjske politike jer je turska između ostalog i od većine članica europske unije saveznica u okviru e, nato a. prema tome strategija da je prošla godina bila godina europske unije i da smo čuli prije nekoliko mjeseci ovdje ministra za europske poslove volkana bozkira e, ipak ulijeva određeno povjerenje u daljnji reformski put e, turske prema europskoj uniji. hvala vam Gomez. pozdravila bih e, Kati Pirinje na vrlo kvalitetno, sveobuhvatno izvješće sa ispravnim pristupom e, onoga što ja smatram najvažnijim pitanjem, a to je vladavina prava i ljudska prava u Turskoj. A to je upravo ono što nam je veliki razlog za brigu i što se tiče slobode izražavanja i neovisnosti pravosuđa i tako dalje. Rekla bih također da se ne slažem sa kolegom iz EPP-a, izvjestiteljem u Sijeni, koji je spomenuo islamski terorizam, ja bih rekla da Turci i bilo koji muslimani, bilo koji kršćani e, bi zapravo trebali biti protiv povezivanja ovih dviju riječi. To je kao da svakog muslimana žigošemo kao terorista. I znamo da islam, koliko i kršćanstvo ili judaizam, se protive oblicima terorizma. Ne govorimo o katoličkom terorizmu u Irskoj, za ne. Ne govorimo o kršćanskom terorizmu. Zbog čega bismo tada govorili o islamskom terorizmu? Teroristi su teroristi i postoje ljudi koji zloupotrebljavaju islam, koji izvrću islam i zapravo nas uvode u ovu zamku brkanja terorizma sa islamom. Islam ne prihvaća terorizam, baš suprotno. I to bi moralo biti jasno ne samo u ovom izvješću, već u svim izvješćima koji se time bave. Moja kritika, konstruktivna kritika Kati je sljedeća. kada se referira na članak 29. govori o turskoj spremnosti da odigra aktivnu ulogu u međunarodnoj koaliciji protiv Isisa I žao mi je što moram reći, nakon što sam posjetila Irak i područja koja napada ISIS, da se ne slažem, čula sam velik broj priča i mogu vam reći da Trska doista ima vrlo dvosmislenu igru koju igra i to najbliže rečeno i to ne možemo ispustiti iz vida. I isto vredi za Libiju. Zastupnik Belder. Hvala vam. Govorit ću na maternom jeziku kako bi me Kati Piri bolje razumjela. Želim se pridružiti gospođi Gomeš. Proteklih nekoliko godina sam od mojih suradnika zaprimio niz e, briefinga i tu se govori i o ulozi e, Turske u Siriji. navodno da je Europska tajna služba sudjelovala u dostavi oružja terorističkim skupinama. Dakle, kako da procjenjujemo takva izvješća koje se smatraju, koje izgleda da imaju dobre izvore. To imamo dakle neke, neka proturječna pitanja. To je nepojmljivo, to se ne povezati sa vladavinom prava. I tu sada se doista čini da predsjednik vlade djeluje potpuno samostalno. Kako isto tako procjenjujete to u kontekstu dobrosusjedskih odnosa? Kako dakle možemo poboljšati odnos s Turskom i e, s NATO savezom? Možda bi to trebali malo promijeniti. Senjor Korguin. Zastupnik Kofenmaker. Hvala vam. Ja vam jedno kratko pitanje. Može li mi bilo tko objasniti zbog čega moramo pokušati ujediniti CIP? Zbog čega ne ujedinjavamo Haiti? Slaništvo Dominikanske republike i Haitija vrlo su slični, kreolskog porijekla, crni vjeruju u vodu, španjolski e, partneri njihovi su vrlo slični. I zbog čega nitko ne pokušava ujediniti Haiti? Isto tako ne bismo trebali niti ujedinjavati Cipar. Zastupnica Altea Karus. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ne želim sad morati objasniti zbog, čog, zbog čega bi se Cipar treba ponovno ujediniti, a ne Haiti. Na plenarnoj sjednici smo čuli da Europska unija nipošto ne smije priznati tu slijepu upotrebu e, nasilja. Ono što se danas događa na Cipru se upravo treba vidjeti u skladu s tom pozadinom. Predsjednik Šulc isto tako se na to kada je rekao da je vrlo žalosno što se dogodilo sa tijekom nacističke okupacije. Sad imamo okupaciju Cipre. mi se želimo osloboditi te okupacije. Gospodin Erdings, vi ste državljani iste države kao i Kati Piri kaže da ako želimo nešto stvariti po pitanju Cipra, da kao prvo moramo reći istinu i tu među nama kako bi to ciparsko društvo moglo vidjeti. Koliko god poglavlja otvaramo, uvijek ćemo se vratiti na ovu problematiku jer Erdogan i svi oni koji ga podržavaju će ostati pri svom stavu. Kada se radi o Cipru, moramo jasno izraziti našu podršku Ciparskoj republici i moramo zahtijevati priznanje Ciparske republike. Moramo tražiti povlačenje turskih vojnih snaga s otoka, jer oni mogu, na primjer, nasilno ukloniti um, brodove sa područja e, voda Cipra. Mi još čekamo na to da se... Zahvaljujem, gospodin Hvala vam lijepa. Drago mi je što kolegica Kati pokušava održati otvorenim komunikacijske kanale s Turskom, ali ipak moramo se priupitati s kojom Turskom želimo komunicirati. Mi želimo zadržati mostove sa turskim građanima, ne želimo te mostove zazušiti, ali ipak želimo da se prihvaćaju europske vrijednosti. Tako se može on zatim riješiti pitanje Cipra i pitanje unutarnjeg integriteta Turske. Tako se onda može, može riješiti niz problema koje trenutno prouzročuje Turska država. To je provokacija. Kada pogledamo kakve stavove Turska vlada zauzima naspram Europske unije sa svojim izjavama, ali i u praksi. Na to moramo reagirati. Moramo se priupitati koliko ustupaka mislimo učiniti kako bismo se približili Turskoj. U kojoj mjeri moramo šarmirati Tursku i kako želimo pritom održati i zatražiti ostvarivanje vrijednosti Europske unije. Hvala. vam lijepa, gospodine predsjedavatelju. Gospođa Piri, uvaženi kolege, ne želim se osvrnuti ponovno detaljno na sve ono što ima veze sa vladovinom prava u Turskoj, vezi uz progon novinara, veznih uz političke represalije vezano uz priznanje genocidu u Armeniji. Želim vašu pažnju usmjeriti na dva vrlo aktualna problema. Kao prvo, činjenica da Turska podržava ISIS, što pokazuje da je Turska postala na neki način vojnom bazom islamske države i kao drugo prijetnja koja proizlazi iz neosmanske politike predsjednika Turske. Na primjer, kada se radi o kršenju teritorijalnih voda Cipra, kada se radi o prijevozu ilegalnih migranata na područje Grčke, na područje Bugarske, kada se radi o ilegalnom uplitanju Turske u nadležnosti e, Bugarske, koja je jedna od država članica Europske unije, a to se prije svega radi putem političkih projekata i religioznih, e, to vjerskih organizacija. Sve to pokazuje da gospodin Erdogan pokušava izgraditi e, vrlo agresivnu diktaturu, što je prijetnja za sve susjedne države Turske, koje su države članice Europske unije. Dakle, ja bih htio sada pozvati na to da promijenimo naše mišljenje s tim u vezi i uveo sam mnogo amandmana.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 naš prvi prioritet ovdje u Europskom parlamentu sačuvati Europsku uniju koja se temelji na vladavini prava i na niz osnovnih načela i stoga se obraćam mojim kolegama. Imali smo neki problem sa prijevodom. Da ponovim. U redu. Dakle, obraćam se moj kolegici Kati. Ja razumijem da ste kao izvjestiteljica zauzeli drugačiju metodologiju, ali mislim da ovaj tekst ima ozbiljne dostatke. Da ne predstavlja ono što mi nazivamo pravom državom. Na ne nalazimo tu nikakvu naznaku eh, kada se radi o eh, pitanju rješavanja Cipra ne govorimo o turskoj vojsci, ni o slučaju Formagusta, niti o protokolu iz Ankare, nego ne nalazimo tu poziv da se poštuju temeljna prava državljana jedne države članice Europske unije, dakle Cipra. Zasigurno ćemo podnijeti iz asambleja amandmana, ali bilo bi mi, bi mi draže da već imamo sve ove elemente veznih uz na prava u izvješću. I na posljedku trebali bismo pokušati saznati kamo ide novac Europske unije. Nalazi se u rukama terorista. Hvala. As a socialist, as a Romanian, as a European, not ja nisam jedan od onih koji smatraju da Turska ne bi nikada trebala pristupiti Europskoj uniji bez obzira na razvoj događaja u zemlji. Upravo suprotno, trebali bismo se uključiti u suradnju s Turskom. Uvijek pozdravljam izvješće Kati koje je uravnoteženo i pragmatično i usredotočio bih se na dva pitanja. Nužnost da Turka, Turska koordinira svoju vanjsku politiku, sigurnosnu i obrambenu politiku sa EU i nato To je obvezujuće prema ugovorima koje je Turska potpisala. I sljedeća stvar, važno je razmotriti pitanje energetike i približavanje Turske i Rusije u energetskom smislu, što predstavlja veliku stratešku prijetnju za nas. Moramo razjasniti ovo pitanje i moramo se time pozabaviti, jer u suprotnom to će postati još jedna ranjiva točka za našu sigurnost u budućnosti. Hvala. Zahvaljujem. Riječ dajem Simon Mordjel na tri minute iz opću prve za proširanje. Hvala vam. Što se komisije tiče, e, želimo izraziti koliko cijenimo ovo vrlo ravnoteženo izvješće koje gleda unaprijed. Izvješće e, pohvalje ono gdje je napredak učinjen tijekom 2014. ali isto tako ističe vrlo jasno e, važne nedostatke kojima se Turska mora pozabaviti. Ono što najviše cijenimo je što je izvješće zapravo pogodilo onu važnost naše neprestane aktivnosti i suradnje sa Turskom. Turska je svakako strateški partner Europske unije i pristupni pregovori predstavljaju najbolji okvir u kojem se može u kojem se mogu istražiti mogućnosti odnosa između Turske i Europske unije. Ali kao što je gospodin Lambsdorff rekao, to nije dovoljno. Potrebno je razmotriti i suradnju u mnogim drugim područjima. Cijenim način na koji se parlament brine za neovisnost i nepristranost pravosuđa i nužnost za daljni značajan napredak u tom području. To je nešto sa čime se uvelike slažemo, kao i sa načinom na koji je e, sročen onaj dio o borbi protiv korupcije. E, prošli tjedan je u rezoluciji parlamenta o ograničavanju slobode državanja i slobode okupljanja je to vrlo lijepo i jasno izraženo. I to je vrlo dobar signal bio isto dobro. Slažemo se i također da otvaranje mjerila za poglede 23 i 24 bi postavilo jasan put reformi u Turskoj. Bio bih e, ovdje e, vrlo jasan. Ne radi se o tome da smatramo da Turska nešto zaslužuje, već je u našem vlastitom interesu i šteta je da ne iskoristimo tu prednost da se obveže Tursku na napredak u ovim ključnim područjima i u usvoji neke ključne reforme koje u Turskoj želimo svi vidjeti. E, podržavam i stalište parlamenta koje kaže da bi Europska unija trebala iskoristiti mogućnost da ponovno omogući Turske da postane e, jedan temelj za reformne procese i demokratizaciju u Turskoj. U tom smislu pristupni pregovori moraju dobiti zamah. Ovdje vidimo prije svega mogućnost da to ostvarimo e, radom na otvaranje poglavlja 17 o ekonomsko-monetarnoj politici. To je logično uzevši integriranu narav naših gospodarstava, ali isto moramo biti jasni da ciparski dogovor može izravno doprinijeti pristupnim pregovorima. Provedba protokola iz Ankare od strane Turske ne bi samo značajno doprinjela normalizaciji odnosa, već bi i oslobodila neka poglavlja sa kojima bismo se mogli pozabaviti unutar procesa proširenja. U ovom kontekstu komisija također želi reći koliko cijeni podršku parlamenta za ponovno ujedinjenje Cipra i vaše pozive e, ondašnjim vođama da nastave na suradnji i isto tako pozdravljamo i poziv da CIP u bilateralnim pregovorima po pitanju svojeg isključivog gospodarskog pojasa. U nacrtu rezolucije parlament je istaknuo i važnost suradnje s Turskom kako bi se unaprijedili naši zajednički interesi i kako bi se pozabavili s nekim zajedničkim izazovima i tu pozdravljamo e, pozivanje na modernizaciju Carinske unije i proširenje njenog obuhvata te uspostava širokog sveobuhvatnog monetarnog dijaloga. Drago nam je što ćemo vas moći u budućnosti obavijestiti o napretku u tim područjima, a istaknuo bih još jednom da nedavna tragedija u Parizu izražava koliko je važno surađivati po pitanju stranih boraca i naše vanjske politike, općenito govoreći, i proteklim tjednima vidjeli smo razvoj događaja s ovim brodovima duhova i u tom području došlo je do nekih plodova. Primjerice, sinoć turske su vlasti E, zaustavile jedan brod duhova koji je e, plovio sa 330 migranata i pobrinuo se da ti ljudi ne budu dovedeni u opasnost. No što je još važnije, uhapsio je četiri Turka i 11 Sirijaca zbog krimčarenja ljudi. To je vrlo jasan znak prednosti koje može donijeti naš angažman, naša suradnja s Turskom. I za kraj istaknuo bi koliko je važan nastavak rada sa Turskom na procesu liberalizacije viznog režima i pitanjima migracije. Načelno, naša suradnja na kopnenim granicama sa Turskom, dakle na granici sa Grčkom i Bugarskom, je vrlo pozitivna i na svu sreću to je slučaj jer ne smijemo zaboraviti da u ovoj točci e, imamo 1,7 sirijskih izbjeglica kojima je, koje je Turska udomačila i to na to troše oko 5 milijardi eura godišnje. Dakle, sve relativno, uvjeti u tim logorima svakako nisu hoteli s pet zvijezdice, ali Turska je dodatno se potrudila da učini što više može na internacionalnoj razini. I to je na susreću sreću slučaj jer smo inače mi bili suočeni sa situacijom da tih 1,7 milijuna izbjeglica da bi vrlo brzo stigli u Europu. Dakle, još jedan razlog iz kojeg moramo surađivati i raditi sa Turskom je jasan. Hvala vam i dalje ćemo nastaviti pružiti svoju podršku u vašem radu na ovoj rezoluciji. Zahvaljujem. I za kraj riječ e, dajemo izvjestiteljici Kati Piri na 3 do 4 minute. Hvala predsjedatelju, hvala i kolegama i predstavniku komisije. Svi doprinosi bili su od važnosti, a ono što sam do sada čula je zajednička briga o vladavini prava, zajednička zabrinutost o onim pitanjima koje su u suštini europskog pristupnog procesa i to gdje u ovoj situaciji ili se nazaduje u tim područjima ili se ne napreduje. Kolege su spomenuli E, razmatranje načina na koji smo sročili dio o slobodi tiska. E, ja sam finalizirala svoje izvješće prije prošle tjedne rezolucije, no rado ću sa izvjetiteljima u sjeni vidjeti kako možemo ažurirati e, našu rezoluciju odnosno rezoluciju ažurirati i unijeti u izvješće. I kao što sam na početku rekla, mislim da većina nas dijeli analizu stanja, no ono gdje se razlikujemo je kako na to treba reagirati ili kako pokušati iskoristiti e, našu prevagu. Uvjerena sam da bismo, e, i ovdje se e, obraćam kolegi iz liberala, i rekla bih da moramo upotrebiti sve alate koje su nam na raspolaganju prije nego što donesemo neke zaključke. Svaki pregovarački ili pristupni proces sa svim državama članicama Europske unije bio je dugotrajan i mislim da i u ovom slučaju sa Turskom moramo se pobrinuti da prije svega upotrebimo one alate koje imamo na raspolaganju prije nego što neke ishitrene zaključke donesemo. Čula sam eh, veliku zabrinutost e, o pitanjima vanjskih poslova, kolega Planković je to spomenuo i neki drugi, dakle e, istoč, istok, istok našeg kontinenta, ondje je Rusija sankcije, ja sam unijela u svoje izvješće da bismo trebali uključiti pregovor s Turskom i naše trgovinske odnose s trećim stranama. Dakle, kada donosimo odluke vezane uz vanjsku sigurnosnu politiku, moramo ovdje uključiti dijalog na visokoj razini sa Turskom po pitanjima usklađivanja vanjske politike. Sirija je drugo pitanje. Saslušala sam sve komentare. Jedini zahtjev, jednu molbu, kada gledam te amandmane, eh, bih rekla da je nužno stvari temeljiti na činjenicama i da sve činjenice budu prisutne. Čula sam od komisije, ali nisam od drugih e, kolega čula što se tiče e, prihvaćanja 1,7 milijuna izbjeglica. To je posljedica sirijske krize. Također, dopuštanje prolaza pešmergama e, prema Kobaneu. To je još jedna činjenica. Dakle, kada ćete podnositi amandmane temeljimo ih na stvarnim činjenicama, a ne na glasinama. I ponovno se pojavljuje pitanje da li ćemo samo prosuditi situaciju i reći jednostavno se ne sviđa što se događa ili ćemo se aktivno angažirati. I bez obzira da li nam se dopada ili ne dopada što se događa, moj stav je da moramo uključiti se i dalje se angažirati. I drago mi što sam od vas čula da je velika većina zastupnika upravo za tu opciju. Još jedno pitanje koje je spomenuto je Cipar i želim da znate da sam spremna e, razgovarati s vama, čuti vaša mišljenja e, o tome kako poboljšati tekst i to dogod je vezano uz pristupni proces Turske Europske unije. To je moj jedni zahtjev. Kako bismo mogli raditi na konstruktivnom tekstu sa kojim se mogu složiti naši ciparski kolege, molio bih vas da se pobrinete da stvari budu relevantne za odnose Turske i Europske unije u pristupnom procesu, a da, se, da ovo izvješće ne postane e, jednostavno izvješće o Cipru. Tu bih stala, unaprijed sa radujem suradnji, konkretno sa izvjestiteljima u Sjeni. Ovo je vrlo sjetljivo pitanje u našem parlamentu, tako da smo tako da je važno da kao i do sada svih sedam grupacija bude ujedinjeno, kao što smo bili ujedinjeni i oko rezolucije o Turskoj, jer sam sigurno da ćemo moći pronaći dovoljno vremena za konstruktivne rasprave o ovom izvješću i da ćemo se moći pobrinuti da dođemo do jedinstvenog stajališta naspram turske vlade i da ćemo nastaviti sa svojim aktivnim angažmanom. Hvala. Zahvaljujem Kati Piri. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i svim govornicima i molim vas eh, ispričite me ako sam striktan što se tiče vremena za govorenje. Bez daljnjeg odgađanja prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda zajedno sa delegacijom za odnose sa zemljama Magreba i Arabskom unijom Magreb. Imat ćemo razmjenu stajališta o izbornoj promatračkoj misiji u Tunisu sa Anemi Nights Utebrok glavnom promatračicom Europske unije, ona će nam reći nešto o zakonodavnim izborima, isto tako o predsjedničkim izborima Dakle, tu nas je izabran kao predsjednik, a esib. kao premijer i trenutno su se vode pregovori o formiranju nove mlade, vlade. Zamolio bih samo sve da budu malo tiši pri izlasku. Nova vlada morati će se pozabaviti sa pitanjima poput gospodarstva, regionalne sigurnosti i to osobito uzevši u obzir krizu u Libiji. Kratkoročni prioriteti su sastavljanje poslovnika za parlament, a Skupština je dobila znatne ovlasti što se tiče eh, formiranja vlade, isto tako njenog raspuštanja, tako da su ovi izbori doista bili od velike važnosti, a Europski parlament je uvijek podržavao demokratsku tranziciju u Tunisu. Sada ću dati riječ glavnoj promatračici u ime Europske unije, Anemi Najc. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, prije svega dopustite mi da vam iskažem zadovoljstvo što sam pozvana ovamo. Ja sam ovdje da vam kažem nekoliko riječi o tome kako su se odvili izbori u Tunisu koje je djelomično podržala Europska unija, a koje je isto tako Europska unija i promatrala. Ja ću održati ovo izlaganje na francuskom, budući da je to bio radni jezik u našoj promatračkoj misiji. Ova promatračka misija bila je od 17. rujna do 14. siječnja ove godine u Tunisu. Dakle, to je bila jedna duža misija šireg opsega. Imali smo jedan manji tim koji je bio čitavo vrijeme u Tunisu i još stotinjak promatrača koji su duže ili kraće bili razmješteni na čitavom teritoriju Tunisa. E, osim e, regije Kasrin, nažalost e, u toj regiji postoji neka vrsta pobune, vjerojatno džihadističke pozadine, iako još nemamo sigurne podatke o tome. Želim zahvaliti i čestitati svim promatračima na izvrsno obavljenom zadatku. Htjela bih reći da nam je bilo iznimno dragocjena potpora delegacije Europske unije u Tunisu i gospođe Laure Baeze i njezinog tima, kao i potpora sviju zaposlenika Europske službe za vanjsko djelovanje koji su se na ovaj ili onaj način bavili Tunisom. Što se tiče ove tri faze izbornog procesa, a nešto ću o tome reći za nekoliko minuta, dakle suradnja sa promatračkim timom Europskog parlamenta bila je izvrsna i bila nam je vrlo dragocjena i ugodna i ova misija ne bi se dobro odvila bez eh, te suradnje i bez otvorenosti duha koje su pokazale tuniske vlasti. Što se tiče ovih eh, triju faza izbornog postupka, eh, dakle što se tiče parlamentarnih izbora koje ste spomenuli, dakle oni su održani 26.10.2014. Nakon toga je bio održan prvi krug predsjedničkih izbora 23.11. prošle godine i zatim drugi krug predsjedničkih izbora između dva vodeća kandidata koji je održan 21. prosinca 2014. Ono što mi se čini posebno važnim, e, ja sam po prvi puta bila u Tunisu 20. rujna, dakle dobrih mjesec dana prije parlamentarnih izbora i tamo sam stekla, htjela sam steći dojam o ozračju koje vlada u, u toj zemlji i u to vrijeme je postojala dosta velika sumnja, dosta izražena sumnja u odnosu na instance koje su bile nadležne za organiziranje izbornog postupka, posebno ISI, to je visoko tijelo, neovisno tijelo za izbore, to je središnje tijelo koje se sastoji od dvotrećinske odluke nacionalne skupštine, dakle neovisnih regionalnih tijela koja su također aktivno sudjelovala na biralištima i zatim AIKA, HAIKA, to je visoko neovisno tijelo za kontrolu audiovizualnih medija. Dakle, postojala je sumnja, sumnjičilo se da ta tijela neće biti objektivna, postojala je bojazan da, da bi se to moglo dogoditi i moram priznati da sam bila zadivljena kako su tijekom kako su mjeseci prolazili ova tijela uspjela zadobiti povjerenje glavnih aktera u izbornom postupku, uključujući i birače, dakle tuniske građane i građanke. Mislim da je to stvarno dobar primjer. E, također, nakon svake faze u izbornom postupku, e, ova su tijela izvukla neke zaključke i radili su na tome da se proces unaprijedi prema potrebi. E, bile su održane edukacije za članove e, dakle biračkih tijela i nakon i prije drugog kruga predsjedničkih izbora. Naša promatračka misija e, može vam prenijeti dobre vijesti iz Tunisa. Ovaj izborni postupak uistinu može poslužiti kao primjer i u smislu otvorenosti duha, raspoloživosti za ispravak pogreški i općenito otvorenosti prema stranim promatračima, ali i prema njihovim promatračima koji su jedni i drugi bili vrlo brojni. Dakle, bilo je um, nacionalnih promatrača, uglavnom iz redova civilnog društva. Dakle, to su uglavnom bile pluralističke udruge koje nisu bile vezane uz pojedine stranke ili kandidate i zatim su to bili promatrači iz glavnih političkih stranaka te od strane kandidata na predsjedničkim izborima. Dakle, bilo je uistinu na desetaka tisuća, na deset, bilo na desetaka tisuća građana Tunisa. I što se tiče izlaznosti i što se tiče sudjelovanja tih promatrača, uglavnom su, je bilo riječ o mladim ljudima, E, dakle između 20 i 40 godina, to je bila prosječna dob promatrača. Dakle, to, je, to bi bila jedna, to bi bio jedan aspekt čitavog postupka. E, dakle, bilo je desetak tisuća građana Tunisa koji su bili uključeni u svaku fazu, svaku od faza izbornog postupka od listopada do prosinca. Mislim da to E, nije nešto što se samo po sebi podrazumijeva ni u našim zemljama, pogotovo ne tamo. Ovi izbori su pokazali vrlo slične rezultate, premda neočekivane rezultate. Rezultati su neočekivani zato što većina političkih promatrača očekivala da će rezultati biti slični kao 2011. godine. Znači da su očekivali da će Enada, islamistička stranka, iako nisam sigurna da je to baš najbolja, najbolji opis te stranke, da će ta stranka e, izbiti na čelo. E, međutim, e, jedna druga stranka je odnijela pobjedu na parlamentarnim izborima. Gospodin Esepsi koji je predsjednik, predsjednik Tunisa, osoba koja ima 88 godina, inače je značajna politička ličnost u Tunisu, on je odigrao vrlo značajnu ulogu za vrijeme Burgibe i on se postupno distancirao za vrijeme vladavine Benalija. Kratko je bio predsjednik vlade nakon revolucije, ali to je bilo u, dakle, u trenutku i u mjesecima koji su bili odlučujući. Prema tome on je bio na čelu e, stranke koja je zapravo okupila različite političke struje, a kojima je zajedničko bilo da su složni oko toga da je Tunis e, republika, da je ne bih rekla možda da je sekularna država, ali da ipak postoji granica između politike i vjerskih načela. Tijekom prvog kruga predsjedničkih izbora gospodin Esepsi dobio je najveći broj glasova. Bilo je oko 200 tisuća, eh, oko 200 eh, glasova razlike između njega i gospodina Marzukija koji je bio predsjednik prije njega. E, Monsef Marzuki, inače nekadašnji aktivist e, borac za ljudska prava, on je u određenom trenutku morao napustiti Tunis i nakon toga je postao privremeni predsjednik i dakle on je bio protukandidat gospodina Sepsia na predsjedničkim izborima. Gospodin Sepsi je izbio na čelo i u drugom krugu se potvrdila ta činjenica, tako da je gospodine Sepsi dobio većinu glasova birača i tu je razlika bila 400 tisuća glasova, dakle više nego u prvom krugu. Gospodin Marzuki je u prvih 48 sati nakon objave rezultata izbora okljevao, činilo se kao da okljeva, najprije rekao da će uložiti žalbu, pa da neće e, i onda je na kraju ipak odustao od te, e, od te tužbe, žalbe. E, naša ocjena je vrlo pozitivna, to ne znači da nemamo nikakvih primjedbi ili sugestija za predstavnike tuniskih građana. Mislim da ćemo imati oko desetak preporuka. Većina tih preporuka ide u smjeru da se predloži da se neka pravila primjenjuju na blaži način, a ne na stroži način. Naime, pravila koja su prethodila glasovanju eh, bila su iznimno obvezujuća tako da se čak išlo tako daleko da je zabranjena bilo kakva reklama, kampanja, to je neka vrsta paradoksa, dakle da se zapravo vede zabrana na tu vrstu kampanje. E, pravila su bila vrlo stroga, uglavnom su ih se svi pridržavali, no moglo se konstatirati da su neke manje stranke imale poteškoća da udovolje svim zahtjevima. E, tako da će Tunijski parlament i ISI trebati vidjeti što će učiniti s našim preporukama. Mi ćemo te preporuke predočiti tuniskim vlastima najvjerojatnije u posljednjih desetak dana u veljači, dakle negdje krajem veljače, e, pod uvjetom da se formira vlada. Mislim da to još uvijek nije slučaj. I dakle nakon što vlada bude imala određeno vrijeme e, i nadam se da će imati, da će biti dovoljno otvoreni prema našim preporukama. E, dakle, nakon ovako pozitivnog izvješća a mogu vam pružiti jamstva da je to sasvim opravdano, možemo se zapitati i sljedeće, ako je tome tako, e, je li bilo smisleno imati tako opsežnu promatračku misiju u Tunisu. Ja smatram da jest, mislim da je naša nazočnost bila bitna. Naša misija je bila najveća e, u odnosu na ostale promatračke misije. Bili smo kontinuirano prisutni na terenu i smatram da je ta prisutnost bila dobra e, i za visoko neovisno izborno tijelo, e, isto tako kao a isto tako i za AIKU. Ne kažem da su nužno bili uvijek u pravu, ali mislim da smo mi bili tu kao neka vrsta posrednika, omogućili smo razmjenu mišljenja i sama prisutnost međunarodnih promatrača, a kao što sam rekla naša misija je bila najveća, također je bila korisna u smislu većeg povjerenja građana u čitav proces i e, E, dakle, e, za, za glasovanje na izborima ljudi su se morali prijaviti. Oko 67% građana se prijavilo za izbore i bilo između 62 i 67% od tog broja koji su izišli na izbore. Dakle, E, bilo je nekih, nekih varijacija od, ovisno o biralištima a, i ovisno o izborima, ali za, na posljednjim izborima izlaznost je bila 62%, što nije loš rezultat. E, e, napori Europske unije uz potporu država članica i njihovih diplomata bio je vrlo važan čimbenik za uspješno odvijanje izbora. Naravno, najveće zasluge pripadaju građanima Tunisa koji mogu biti ponosni na to kako su izbori protekli, kako su organizirani. Mislim da je ovo jedna od, jedan od rijetkih slučajeva koji daje nadu u čitavoj toj regiji i općenito u arapskom svijetu e, s muslimanskim, većinskim muslimanskim stanovništvom. Evo, to bi bilo toliko od mene u ovom uvodnom dijelu. Ako imate bilo kakvih pitanja, e, ja ću nastojati na njih odgovoriti. Hvala. Hvala na vrlo iscrpnom izvješću. Sada dajem riječ gospodinu panceriju Saluto l'onorevole Nejes e, e anche il lavoro egregio. Hvala. Želim pozdraviti gospođu Nejes i e, reći koliko cijenim njen rad pri pomatranju izbora. A isto tako moram reći da su i gospodin Galer i Europski parlament u tom smislu dosta toga uspjeli napraviti i mislim da ovi rezultati izbora ukazuju e, sada na neke stvari. Nema je dosta vremena prošlo od e, revolucije u Tunisu, kao prvo je moralo doći do promjene ustava, zatim je došlo do političkih odluka. Neki od tih odluka su čak ugrozili e, cjelokupni napredak Tunisa. Sada ipak, evo, nakon ovih predsjedničkih izbora možemo povući pozitivnu bilancu, možemo reći da su ovo bili pozitivni razvoj i to trebamo naglasiti. I sada se doista može dovršiti ovaj demokratski prijelaz, može se oformiti vlada, mogu se uvesti potrebne promjene, a to je bitno iz više razloga, od kojih bih ja htio istaknuti dva razloga. Kao prvo, taj pozitivan proces može dopustiti i javnom mnjenju u Europi i u državnom susjedstvu jedan primjer da e, je arapsko proljeće priča uspješnica, u tom smislu je Tunis uzor i što bude jača demokratizacija u Tunisu, to će se bolje moći opoditi sa određenim izazovima, na primjer borba protiv korupcije, uloga Tunisa naspram e, svojih susjednih država, prije svega Libije, a pritom treba djelovati Europska unija i to sam htio naglasiti. To je zapravo glavni zaključak koji proizlazi iz ovog procesa demokratizacije. Europska unija sada mora hitno donijeti određene mjere veznih uz gospodarsku političku suradnju s tom zemljom, mora ulagati u tu zemlju. To je dio naših prioriteta koje bismo si trebali postaviti, dakle ulaganja koje će ići u korist Tunisa, ali naravno i na korist Europske unije. To moramo jasnije naglasiti. To je polka koju ja mogu izvući iz ovih izbora koje je Europska unija izbliza promatrala. Hvala. Sada predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Tunisom, gospodin Galer. Hvala vam. Gospodine potpredsjedniče, hvala gospođi Nec Utenbruck na obavljenom radu, na prisustvu koje smo mogli pokazati zahvaljujući ovoj misiji u toj važnoj zemlji. Mislim da isto tako moramo se predočiti u kojem se kontekstu to odvijao. To se odvija u na geografskom području gdje osim Tunisa postoje mnogi nemiri i gdje uopće nije samo po sebi razumljivo da e, arapsko proljeće još cvijeta. No u Tunisu se to na sreću može ipak tvrditi ako pogledamo razdoblje 2011. godine, sada smo na kraju ustavodavnog procesa koji je sada doživio vrhunac ovim parlamentarnim i predsjedničkim izborima i ja mislim da je vrlo važno da tijekom tog procesa nije došlo do poziva na bojkotiranje rezultata parlamentarnih izbora, niti nijedna strana nije e, dovela u pitanje rezultate izbora. Dakle, postoji širok konsenzus koji postoji prije i koji postoji sad nakon izbora i taj demokratski okvir um, sada prihvaćaju svi dionici. Ja sam osobno bio 2011. godine glavni promatrač za Tunis i primjećuje se da su Tunežani dosta toga naučili. Oni su sada mnogo zreliji nakon ovih tri i pol godine, evo sada skoro četiri godine od početka revolucije. Oni su postali zreliji i izveli su izravne zaključke e, iz ovih raznih izbora, stoga to treba pozdraviti. A sada bismo mi trebali kao Europski parlament e, nadalje njegovati naše političke kontakte sa tunijskim parlamentom. Postoje programi za poticanje demokracije, postoje razne oblici suradnje s tom zemljom. Dosta toga je već predviđeno. Već je izvorno za veljaču bila predviđena jedna konferencija e, političkih stranaka koja sada neće moći E, se održati zato što su tunežani još e, koncentrirani sami na sebe, još se ne mogu baviti vanjskim svijetom, ali evo nakon nekoliko mjeseci ćemo dakle moći stupiti u kontakt sa novo izabranim parlamentom. Isto tako je bitno da Europska unija provede do kraja svoju političku, svoju političku i gospodarsku podršku, jer Tunis će se stabilizirati tek kada se ponovno pokrene gospodarstvo i kada ljudi uvide da imaju e, mogućnosti za prosperitetan život. Tu mi imamo još određen posao. Od 2011. godine smo se demokratski na to obvezali, a sada sa ovim izborima bi trebali to učiniti i politički i gospodarski. Ja ne sumnjam da ćemo to učiniti. Još jednom želim zahvaliti cijelom timu, naravno svim članovima tima, prije svega gospođi Nates Uitenbog. Hvala vam gospodine Galer. Sada smo predvijeli dvije minute po govorniku za postavljanje pitanja. Prvi govornik. Hvala vam, gospođo Gabriel. Hvala vam kao prvo želim zahvaliti gospođi Nates i misiji Europskog parlamenta na izvrsno obavljenom poslu i mi doista E, s veseljem iščekujemo vaše završno izvješće i veselimo se što možemo zajedno s vama izraziti čestitke Tunisu jer to je pozitivan znak cijeloj toj regiji. Ovaj razvoj u Tunisi to pokazuje koliko Tunežani žele ostvariti napredak u svojoj vlastitoj zemlji. Ja bih htjela usmjeriti vašu pažnju na nekog aspekata, kao prvo sudjelovanje žena i mladih. Ako biste nam mogli nešto više reći o tome, to će vjerojatno zahtijevati još dodatan napor e, izvan i ovih izvornih krugova, ali kada biste mogli reći koje su perspektive za mlade e, u Tunisu i kao drugo kako možemo ohrabriti žene na sudjelovanje u javnom i političkom životu. Zatim, što se tiče upravljanja, koje bi preporuke misija dala kada se radi o upravljanju izborima, ali i o decentralizaciji. Svi znamo da osim nezaposlenosti mladih je jedan daljnji važan problem pitanje e, decentralizacije, pitanje raznih regija i na posljedku pitanje veznih u sigurnost, suradnja s regionalnim partnerima. Kako Tunis može odgovoriti na izazov u okviru te suradnje na borbu protiv terorizma i e, vjerskog e, ekstremizma. Dakle, mi očekujemo da bi Tunis mogla odigrati još i važniju ulogu budućnosti za cijelu regiju. I još jedno s tim pitanje. Tijekom rasprava, tijekom izbora, je li došlo do apela kako bi se ponovno reaktualizirali ove godine obveze koje, na koje se Europska unija obvezala 2011. godine i kakvu je ulogu to pitanje odigralo tijekom rasprave njih uz izbore ove godine. Hvala, gospodin Bostinaru. Hvala vam lijepa. Tako je lijepo slaviti s našom kolegicom Anne Necutenburg ovakvo predivno izvješće govoriti o priči uspješnici iz regije koja je suočena s toliko mnogo kriza. A ja bih htio ne samo čestitati na samoj vašoj misiji, već i na vašem doprinosu, jer nas je vaše izvješće podučilo o vašoj misiji, o, ulozi koju tu nisi igra u stabilizaciji ne samo te regije, već i u tome da se ojačaju demokratske snage koje se bore za više demokracije za sve one ljudi koji žive u toj regiji. Vrlo kratki komentari. To je vrlo uspješan prijelaz. To je jedinstven primjer u toj regiji nakon početka arapskog proljeća broj dva To je priča uspješnica ne samo što se tiče organizacije izbora, već i završetka izbora nije bilo svađa, nije bilo kontroverznih pitanja, nije bilo prepirka i sami rezultati izbora s kojim se neki put teško nose u drugim državama kada govorimo o području sredozemlja. Kao treće, Način na koji je stanovništvo Tunisa se opredijelio za borbu protiv bilo kakve vrste ekstremizma tijekom izbora. To je iznimno važno, dakle reći ne u pretežno muslimanskom državi. Dakle, izrečito to se izrasiti protiv ekstremizma i pronaći mogućnost da se demokracija izgradi unutar arapskog svijeta. To pokazuje da to nije samo teorija, već je to sada dokazano. I to ćemo još i ojačati pomoću naše suradnje podrške. I na posljedku značajno glasovanje za sekularne snage to je još nešto što je vrlo važno i što treba još i više naglasiti. Oni koji znaju ponešto o tunižanskom društvu, znaju isto tako i razloga zbog kojih je e, narod Tunisa tako glasao. I na posljedku mi imamo obvezu, moralnu i političku obvezu, pomoći Tunisu, pomoći, pomoći tuniškom narodu, od te priče uspješnice učiniti stabilizirajući faktor za cijelu regiju pomoći im da imaju svoje regijsko vlasništvo i da pružaju svoj regijski doprinos. Hvala vam lijepa. Ja ću govoriti u drugom krugu, a sada će gospođa Padmans preuzeti riječ. Hvala lijepa, Hansen. Ne samo da sam ja e, naslijedila gospođu Anu Neitz e, kao zastupnik e, Europskog parlamenta, već sam naslijedila i ponešto njenog posla kada ona rekla da će odstupiti kao zastupnica rekla je da želi završiti svoj saziv tako da na kraju bude glavnom pomatračicom za ovu misiju Mnogi svoju karijeru završavaju na miran način, e, brinu se za svoj život nakon političke karijere i rješavaju administrativne poslove, ali ne i Ane. Ona je sa svom svom stručnošću krenula u ovu misiju, sa svojim, diplomatskim duhom, sudjelovala na svim sastancima i, su, i susela je najvažnije dionike. To je bilo smo važno budući da su ti izbori bili, vrlo važni ne samo za Tunis, već i za cijelu regiju. Način na koji se zatim nakon toga obhodilo sa rezultatima izbora nam je mnogo nade za budućnost. A ne mi hvala ti na tom radu kao glavna promatračica Srpske unije pri e, promatranju parlamentarnih i predsjedničkih izbora. postoji nešto kao Oskar za političare, mi bismo te zasigurno kandidirali za, doživot, za životno dijelo. Hvala ti, Anemi. Hvala lijepa. Sada slijedi dakle, kolega. E, kolega Asis, hvala lijepa. Ja kao prvo želim reći svoje čestitke glavne promotačice EU-a. Želim ju srdečno pozdraviti i e, želim čestitati i na način na koji je završila ovu radove emisije. Ja nisam imala prilike ju prije upoznati, nažalost je sada napustila Europsku pametno, mislim da ona doista utjelovljuje liberalnu tradiciju. Ja se mogu suglasiti sa svim onima što su rekli prethodni govornici. Ja također doista mislim da je to društvo koje je na miran način uspjelo provesti izborne rasprave gdje se izbori mogu odvijati na slobodan način, gdje smo imali objevu najrazličitih mišljenja, na primjer novinskim člancima, među njima i mnogo kritičnih e, članaka, mnogo više kritičnih članaka nego e, članaka koji su e, bili više orijentirani prema vladi. To je dakle vrlo spor proces, ali i vrlo uspješan sada nakon ovih tri pol godine. Želim samo naglasiti nekoliko aspekata. Uloga žena. Mislim da žene imaju vrlo važnu ulogu u Tunisu. Pod predsjednikom Borkiba smo imali posebne zakone o, za arapsku državu kada se radi o pravima žena. muslimanska braća su sudovali su tako u izradi ustava i oni su sada pokušali spriječiti rasprave o samom ustavu, a tuniške žene su zatim izašle na ulicu, uspjeli su se, nametnuti i e, natjerali su da se enahda pokret povuče. To pokazuje da je Tunis moderna država, da je e, republikanski nastrojena i da je sekularna. Znamo da je sada predvladao optimizam, ali ipak ima i nekih skeptičnih točaka, to smo morali e, uvidjeti s našeg posjeta, to ima veze sa dubokom gospodarskom krizom u toj državi. Evo sad ću završiti. E, islamističke snage su se sada malo primirile i sada smo jako zainteresirani za dalje razvoj. Jedan od vjerskih vođa, na primjer, dao niz izjava gdje je se htio graditi od salavista koji su zapravo bili na početku sastavni dio njegovog pokreta. Dakle, umireni islamizam je moguć i mi se vrlo veselimo daljnjim naporima u kojima Europska unija mora isto tako sudovati što se tiče pružanja podrške. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. I meni je vrlo drago što sada ponovno ovdje vidim, a ne mi. Već je mnogo prethodnih govornika govorila o, govorila o njenoj osobnosti. Gospođa Neitz, postoje li određene skupine koje nisu sudovali u izborima, kako bi se ogradili, kako bi vršili oporbu izvan samog parlamenta? I jesu li isto tako prisustvovali i promatrači iz arapskih država koji bi se možda mogli inspirirati ovim demokratskim procesima u Tunisu? Hvala lijepa. Sada bih ponovno predao riječ gospođi Nejc na pet minuta. Izvolite jer čekamo e, na posjet ministranskih vanjskih poslova Somalilanda. Hvala vam gospodine e, predsjedavatelju. Želim zahvaliti svim kolegama koji su uh, rekli toliko pohvalnih uh, stvari oko ove, ove misije za pamatne izbore i o meni samo. uvijek je vrlo lijepo čuti tako nešto. Pokušat ću odgovoriti što bolje mogu na vaše pitanja. Gospodin Asis je s pravom naglasio da je situacija žena u Tunisu, zahvaljujući zakonu o statusu žena kojeg je gospodin Habib Bugiba promicao i dalje nešto što je vrlo iznimno u čitavom arapskom svijetu. To je s pravom rečeno. Postojali su pokušaj u razdoblju prije 2011. godine, pa čak i nakon da dođe do povlačenja tog sustava, da se vrati, vrati unazad i zahvaljujući akciji mnogih žena je ipak zadržan taj statut kakav, e, kakav jest. Imamo li neke podatke o sudjelovanju Imamo dosta detaljne informacije koje ćemo objaviti u prilagu završnog izvješća što se tiče sudjelovanja žena u organizaciji u provođenju izbora između 40 i 50% općenito govoreći e, je činilo žena u izbornim povjerencima nešto manje, ali ipak iznad 30% voditelja izbornih povjerenstava, dakle oni su tu sudjelovali. Što se tiče njihovog sudjelovanja u glasovanju, nemamo tu brojku. Moram naglasiti činjenicu da kada se govori o izbornim listama za parlament, da je postojao zahtjev o jednakosti, dakle obveza jednakosti između muških i ženskih kandidata. No budući da je izbornih lista bilo mnogo i najčešće je prva osoba na listi bila muškarac, to znači da za sve te izborne liste koji su, koji su se sačinjavali samo jed, od jednog izabranog člana, da je u tom slučaju taj izabran, ta izabrana osoba bila muškarac. Dakle, nije postojala jednakost, uh, u tom smislu ne postoji jednakost u parlamentarnoj skupštini, iako je došlo do poboljšanja naspram situacije koja je vladala prije. Ono što vam mogu reći jest u novoj parlamentarnoj skupštini imamo 68 ženskih članova, to predstavlja 31,3% u usporedbi sa 59 žena izabranih 2011. godine, dakle postoji određeno poboljšanje. Tijekom e, između svih predsjedničkih kandidata koji su sudjeli u prvom krugu, bilo ih je 27, među njima je bila samo jedna žena kao kandidatkinja i ona nije postigla vrlo dobar rezultat. Mislim da je imala manje od 0, nešto posto glasova. To nije bio vrlo dobar rezultat i dakle tu nam preostaje dosta posla. Što se tiče sudovanja mladih, tu imamo jednu brojku, jedan podatak koji se tiče raspodjele po dobi ako mogu tako reći. Dakle, među onima koji su se sami registrirali, no, nažalost, ne i što se tiče osoba koji su izašli na izbore, to je, nažalost, gotovo nemoguće učiniti. Pokušat ću to za vas pronaći, no u svakom slučaju to će se nalaziti u završnom izvješću. Što se tiče organizacije izbora, tu smo posebnu pažnju posvetili pojednostavljivanju i pristupu izborima osobama s invaliditetom. Na primjer, imali smo izborne listiće koji su bili napisani na brajovom pismu. Posebnu pažnju se posvetilo isto tako i fizičkom pristupu izbornim lokalima. Dakle, poduzeti su određeni napori da bi se tu stvaralo određeno poboljšanje. Neki među vama, da, što se tiče odvijanja izbora i promatranja izbora, odgovorit na pitanje gospodina Van Balena. Da, Arabska liga je poslala jedno izaslanstvo. Dobro, mi smo se malo tome u sebi smješkali kada smo čuli kako promatrač Arabske lige hvali razinu demokratizacije e, u tijeku izbora u Tunisu. Možda će se iz toga moći izvući zaključci. Uvijek se možemo tome nadati, ali u svakom slučaju oni su bili tamo. Zatim, ostala pitanja i komentare koji se više tiču političke globalne situacije ili sociogospodarske i političke situacije u Tunisu prije, tijekom i sada nakon e, izbora, izbornog procesa. Kao što znate, to u potpunosti prelazi samo kvir naše misije za promacanje izbora, ali ipak dopustit ću si da iznesem nekoliko komentara. Jedan od aspekata koji upada u oči nakon ovih tri kruga izbora jest u kolikoj mjeri, dakle veliki gradovi i obalna područja glasaju drugačije od južnog dijela i središnjeg dijela te zemlje. U središnjem dijelu i u južnom dijelu zemlje je gospodin Marzuki, kada govorimo o predsjedničkim izborima, i pokret Enada, kada govorimo o zakonodavnim parlamentarnim izborima, oni su dakle bili prvi što se tiče broja glasova, a jedna druga stranka, Afektunes, koja se predstavlja kao moderna, laička, liberalna stranka, i gospodine Sepsi su jasno osvojili najveći broj glasova u sjevernim regijama, priobalnim područjima i u e, nekoliko općina unutar grada Tunisa. Gospodin Marzuki je ostvario dobar rezultat u jednom drugom, u jednoj drugoj općini grada Tunisa to je jedan od velikih izazova za tunišku političku scenu, dakle predvidjeti kako će organizirati ne samo decentralizaciju u regionalnom smislu, već kako će organizirati lokalne jedinice samouprave, jer ne postoje autonomne općine u Tunisu. Možemo gotovo reći da je to jako jakobinska, jako centralizirana e, uprava. Zemlja nije jako napučena i dakle to je na neki način moguće tako urediti, ali e, barem bi se moglo dati određena autonomija gradovima i općinama i bit će vrlo teško cijelu zemlju prisvojiti na tom putu e, razvoja. To će biti E, najvažniji izazovi. Kao što znate, Europska unija nema tradiciju promatranja lokalnih izbora, jer bi time išli zasigurno predaleko, ali to je jedno od velikih zabrinutosti koje ipak imamo. Što se tiče sigurnosti, i to je isto tako jedan velik razlog za zabrinutost, posebice gledano e, susjednu zemlju Libiju i razvoj tamo, situacija se tamo pogošava, Tunis ima vrlo visok broj boraca koji se bore u drugim državama. Brojke se tu kreću oko 3000-4000 ljudi, dakle to je dosta značajan broj i postavlja se pitanje kako će oni reagirati na to. To su najveći izazovi, dakle ima tri najveća izazova svi u svemu, demokratska konsolidacija, gospodarski razvoj i pitanja veznih u sigurnost. Dakle, ta vlada, taj parlament, te organizacije civilnog društva imaju potrebu za našom pomoći i mislim da mi imamo isto tako tu određene interese. Kada uzmemo u obzir važne e, promjene koje bi se možda mogle dogoditi, ne znam kako bih to rekla, dakle u Alžiru recimo u jednoj drugoj važnoj susjednoj državi gdje vlada skleroza, gdje vlada jedno okamenjeno stanje kada se govori o političkoj sceni i tu dakle imamo velike izazove. Još moram naglasiti i podsjetiti da pokret Enada nije imao kandidata na predsjedničkim izborima. I da se nije niti jasno izjasnila u prilog jednog od kandidata tijekom drugog kruga, iako je bilo očito da mnogi članovi, e, oni koji zastupaju Enadu, da su mazuki izrazili svoju podršku Dakle, Enada, neki tumače taj čin tako da je Enada bila oprezna, postupila je oprezno kako bi izbjegli e, ono što neki nazivaju egipatskim scenarijem. To je ostavilo veliki utisak u Tunisu i to je nešto što se tamo želi pod svaku cijenu izbjeći. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Najc. I isto tako zahvaljujem na dobrim vijestima iz regije koja je mnogo propatila u posljednje vrijeme. E, prekinut ćemo na tri minute prije nego što nam se pridruži ministar vanjskih poslova Somalilanda. Bueno, vamos a, a continuar ya la última parte, lo último. Dakle, nastavit ćemo sa posljednjom točkom dnevnog reda. Razmjena stajališta sa Mohamedom B. Yunisom, ministrom vanjskih poslova sa Malilanda. E, u regiji situacija je vrlo složena, kao što znate. I postoji cijeli niz izazova u regiji, osobito po pitanju sigurnosti i razvoja. Europski prioritet je pobrinuti se da dođe do mirne tranzicije, poštivanja ljudskih prava i prihvaćanja demokratskih institucija. Europska unija nudi opskrbljuje Somaliju sa podrškom financijskom pomoći kako bi se ti ciljevi postigli. Od glavnog značaja je stabilnost u regiji, a sada će nas obratiti ministar vanjskih poslova Somalilanda. Hvala lijepo. Prije svega čestitao bih novo izabranim članovima parlamenta i u ime naroda Somalije i svoje osobno zahvalio bih vam što ste nam pružili ovakvu priliku da razmijenimo s vama stajališta vezana uz pitanja Somalilanda. Vrlo mi je drago što se mogu obratiti članovima odbora Europskog parlamenta za vanjske poslove o težnjama i postignućama Somalilanda. Zahvalio bih i državama, članicama i institucijama na razvojnoj pomoći koju Somaliland zaprima. Narod Somalilanda na tome je duboko zahvalan. Usredotočio bih se danas na tri područja. Prvo, ponovna pojava Somalilanda kao neovisne države i priznanje Somalilanda te naša želja da se razvojna pomoć preusmjeri na razvojni fond Somalilanda, e, dakle da to možemo uključiti u svoje nacionalne razvojne planove. Nadalje govorit ćemo o odnosu sa Somalije sa međunarodnim akterima i našoj borbi protiv terorizma i piratstva u području roga Afrike. Pri svega dat ću kratak sažetak nedavne povijesti moje zemlje. Mnogi od vas vjerojatno znate. Somaliland je bio britanski protektorat od 1884. do 26. lipnja 1926. godine kada je postala neovisna država. Pet, pet dana nakon neovisnosti, Somaliland je odlučio ujediniti se sa Somalijom kako bi stvorio veliku Somaliju zajedno sa nekoliko bivših europskih kolonija gdje su živjeli ljudi istog etničkog porijekla. Nažalost, to se za moj narod pokazalo katastrofalnom odlukom. Gotovo odmah narod Somalilanda isključen iz procesa donošenja odluka i predstavnička i vlade 61. E, godine vojska je, održa, je izvela puć i mnogi su bili vrlo razočarani sa unijom sa talijanskom Somalijom. Nakon vojnog puća 69. Mohamed Sila Bahrad je započeo vojnu diktaturu koja je 80 godina povela nasilnu kampanju protiv ljudi Somalije i ubila između 50 i 100 tisuću civila, a deset puta toliko ljudi je prognano u Etiopiju i druge susjedne zemlje. Naš glavni grad i drugi najveći gradovi uništeni su do temelja. Nakon pada Somalske države 1981. godine, narod Somalilanda odlučio je povući se iz ove unije u kojoj je dobrovoljno stupio i preuzeti neovisnost i vratiti neovisnost Somalilanda. Starješine klanova i vođe nacionalnog pokreta objavili su neovisnost 18.5.1991. godine. U međuvremenu Mnogi ljudi su radili na miru i temeljili svoj rad na tradicionalnim metodama rješavanja sukoba. Ovaj sukob, ovi sukobi koji su postali rješavali su sa 37 mirovnih konferencije, a 2001. narod Somalilanda je prihvatio novi ustav, te potvrdio svoju želju da se zadrži novisnost Somalilanda. Somaliland je održao više stranačke opće izbore 2002. parlamentarne izbore 2005. i dva kruga predsjedničkih izbora 2003. i 2010. U, na posljednjim izborima došlo je do mirnog prenosa ovlasti između dvije stranki. Međunarodno promatrači bili su prisutni na svim izborima 2003. i proglasili su ih slobodnim i poštenim. Prema svim izvještajima mi imamo u Africi zapravo najbolji demokratsku prošlost. Financije pretežno dolaze iz dijaspore, imamo preko 4000 učenika, 400 tisuća učenika i studenta i gotovo u svakom okrugu e, imamo jednu e, medicinsku službu. Također uspjeli smo uvesti besplatno primarno obrazovanje za dječaka i djevojčice koje si to ne mogu priuštiti. Somaliland poštuje sva načela međunarodnog prava, iako niti jedna država nije priznala Somaliland kao novisnu državu, ja bih svejedno volio istaknuti nekoliko ključnih točaka za kraj. Somaliland pri svega ispunjava sve kriterije za državljanstvo prema običajnom i međunarodnom pravu koji su proizlaze iz konvencije iz Montevidea iz 1993. Odnosno ima e, trajno stanovništvo, učinkovitu vladu i sposobnost stupanja u odnose sa drugim državama. Nadalje, unija sa talijanskom Somalijom iz 60. godine temeljila se na dobrovoljnoj osnovi i Somaliland je zapravo bio neovisna država i priznata je e, kao takva 35 država članica UN-a prije nego što, se, što smo se udružili sa svojom braćom u talijanskoj Somaliji. Postoje drugi primjeri gdje su se ovakve unije raspale kada su pojedine članice se vratile u svoje priješnje stanje neovisnih država. Mali, primjerice, se raspao Mali i Senegal. Senegambija je postala Senegal i Gambija. Raspad Ujedinjene Arabske Republike dovoje do ponovnog stvaranja Egipta i Sirije. Treći čin Unije nikad nije dobio podršku parlamenta Somalilanda, već je kod nas prihvađena jedna druga verzija. No, priznanje nije samo pravni čin, već i praktični. I to je igralo ključni, ključnu ulogu u priznavanju drugih država članica. U Africi i drugim dijelovima svijeta postoji strah od promjene postojećih granica. Te brige su razumljive, ali ja ih ne dijelim u slučaju Somalilanda. Granice moje zemlje iste su kao i granice britanskog protektorata Somalilanda. Mi se dakle jednostavno tražimo povrat na naše kolonijalne granice i uz to, što je najvažnije, kao što sam već rekao, Somaliland je bio sam po sebi neovisna država koja, koju je kao takva priznala međunarodna zajednica i UN. I bila je članicom Međunarodne zajednice i UN-a 1960. od 21. lipnja do 1. srpnja. Najvažnije od svega je što je narod Somalilanda u više navrata, uključujući e, na referendumu u svibnju 2001. jasno rekao da 97% stanovništva žele da se Somaliland prizna kao navisna država. Republika Somaliland je demokracija Somaliland živi u miru, stabilnosti i provodi vladavinu prava. Nažalost, međunarodna zajednica ove čimbenike nije uzela u obzir i pokušava uspostaviti Somaliju unutar starih granica. Dok mi podržavamo potrebu za stabilizacijom Somalije i istodobno vjerujemo da pokušaj ponovne uspostave na temelju granica koje su postojale svega kroz 31 godinu je budalaština i mogućnost stvaranja daljnjeg sukoba. Ako jednostavno izračunamo stvari, britanski projektorat Somalije postojao je 76 godina prije nego što je formirana Republika Somalija uzevši u obzir godine u kojima Somaliland bio britanski protektorat i kako je objavio svoju novisnost od Somalije, možemo reći da je funkcionirao kao neovisna država preko jednog stoljeća. I kroz to vrijeme funkcionirao kao stabilna nacija. Sada znamo da vizija velike Somalije više ne funkcionira, te se pitamo čemu pokušati ponovno ostvariti taj oblik. Somaliland i Somalija mogu živjeti u miru jedan kred drugog. Somaliland ima sposobnosti iskustvo rješavanja svojih problema sa Somalijom nakon našeg priznanja i pozivamo međunarodnu zajednicu i Europski parlament te sve države članice kao glavne dionike da priznaju stvarnost na terenu. Vrijeme da prihvatimo da unija između Somalilanda i Somalije se raspala u 90. godinama. Mi učimo iz svojih grešaka, što znači da se ne možemo vratiti u ovu propalu državu. Europski parlament ovdje ima važnu ulogu u ohrabrenju međunarodne zajednice da ponovno pogleda ovo pitanje. Ukoliko se vanjski svijet nastavi odupirati novom načinu razmišljanja, možda propusti važnu mogućnost za stabilizaciju roga Afrike u dugoročnom razdoblju. Međusobno priznanje Somalilanda omogućilo bi privlačenje više stranih investicija i dobivanje zajmova međunarodnih institucija koje trenutno nemamo. Takva, takve povećane financije stvorile bi nova radna mjesta i povećale državne prihode, što bi opet omogućilo bolje usluge za narod Somalilanda. Smanjenje nezaposlenosti, osobito među mladima, smanjilo bi privlačnost terorizma i ekstremizma, a snažni državni prihodi, omogućili bi Somalilandu da osnaži svoju obrambenu moć kako bi postao učinkovitiji partner u borbi protiv ekstremizma i piratstva te terorizma. Dakle, svih tih zla koje danas vidimo u svijetu. Veći prosperitet osnažio bi i našu demokraciju i omogućio nam da budemo i bolji primjer drugim zemljama. Primjer toga kako je moguće od malih ljudi naspram gore izgraditi mir i demokraciju. Iz očitih razloga mi osjećamo suosjećanje sa Somalcima, a čestitamo i zahvaljujemo međunarodnoj zajednici za potporu koju je do sada pružila Somaliji. Zahvaljujemo i onim državama članicama koje nam pružaju pomoć i radujemo se vremenu kada će se mir vratiti u cijelu Somaliju, jer njen narod ne zaslužuje ništa drugo. Naravno, mi imamo neke razlike usporedbi sa vladom Mogadišu, ali te ćemo razlike pokušati riješiti kroz pregovore, kroz dijalog i u Somalilandu smo započeli sa dijalogom 2012. koji je bio usredotočen na rješavanje problema između ove dvije zemlje. Turska je pripomogla tom procesu i voljeli bismo da druge države članice počnu sudjelovati u dijalogu između Somalije i Somalilanda. Dijalog je vjerujemo put prema napred i isto tako vjerujemo da ćemo kroz taj dijalog e, dobiti svoju neovisnost. Na sastanku predsjednika Somalilanda, gospodina Smelija, i predsjednika Somalije, predsjednika Hašmasud Samuda u Džibutiju, dogovorili smo se da će se nastaviti pregovori i da smo posvećeni poštivanju naših obaveza koje smo dogovorili. Ismail Amargil iz Džibutija je bio domaćin ovog sastanka i njegova zemlja je bila spremna ostati uključena u naše pregovore. Voljeli bismo istodobno vidjeti snažni uključnost u dijalog od država članica Europske unije. Europska unija je bila prisutna na prvom krugu pregovora, ali od tada nije. Ovaj dijalog je jedinstvena prilika da Somaliland definira svoj status i to na miran način i nadamo se da će naši prijatelji u Europskoj uniji biti spremni više se uključiti. Također pozivamo i Afričku uniju EKAT da se u to uključe. Somaliland surađuje u borbi protiv terorizma, piratstva i ekstremizma u području roga Afrike. Somaliland je vrlo umjerena muslimanska zemlja koja se potpuno protivi ideji terorizma. Dio svog proračuna trošimo i na sigurnosti surađujemo sa drugim zemljama u regiji te sa širom međunarodnom zajednicom u razmjeni informacija o poznatim teroristima. Svi smo svjesni da terorizam koji predlazi iz naše regije e, također utječe na transportne mreže europskih građana. Slučajevi piratstva uz obalu Somalije, nažalost, na svu sreću proteklim godinama su se smanjili, a Somalija je odigrala ključnu ulogu u međunarodnoj borbi protiv piratstva u ovoj regiji. Sudjelovala je u međunarodnim kontaktnim skupinama za borbu protiv piratstva i isto tako u procesu iz Kampale, te bila zemlja domaćin za sastanke koji su se bavili osnaženjem naših monetarnih kapaciteta. Mi smo zahvalni na podršci koju primamo iz Europske unije kao dugotrajne prijateljice Somalije. Danska i Velika Britanija bile su među prvim državama koje su svoj ured otvorile ondje, ali podržali, potaknuli bismo druge države članice Europske unije da učine isto. Moj kolega, gospodin Ašir, daće vam neke daljne detalje o podršci koju je Europska unija pružila našoj zemlji i pomoći država članica. No, uz daljnju europsku pomoć Somaliland može smanjiti nezaposlenost mladih, osnažiti vladavinu prava i boriti se protiv rodnog i spolno orijentiranog nasilja, uključujući genitalnog sakačenja žena. Zaključno, još jednom svima zahvaljujem na vašoj današnjoj pažnji i vremenu. Somali je, Somaliland je vrlo mirna i stabilna nacija i Somaliland uvelike cijeni svu pomoć koju dobiva od Europske unije. Međunarodno priznati Somali mogu bi učiniti mnogo više u stabilizaciji regije Roga Rafike. Hvala vam. Hvala. Hvala ministre. Sada ćemo dati riječ zastupnicima. Nemamo mnogo zahtjeva za riječ. Mislim i da imamo dovoljno vremena pa možemo biti fleksibilniji. Srdačno vam hvala na vašem izlaganju. Ovdje sjedim. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Hvala vam lijepa na tome što ste nas izvijestili o razvojima. Ja sam počitao jedno izvješće gdje je stajalo da ste tijekom e, razdoblja nezavisnosti vodili jedan sveobuhvatni društveni proces, da ste mnogo toga učinili, da pokušavate izgraditi demokratske strukture i da ste išli korak po korak u tom procesu. Hvala vam lijepa na vašem doprinosu koji vi dajete kao jedna od država na rogu Afrike kada se radi o pitanju e, piratstva i hvala vam na vašoj jasnoj izjavi koliko je vama važno to pitanje terorizma u vašoj regiji, da budete po tom pitanju aktivni, da budete spremni na razmjene mišljenja. Imam dva pitanja. Kao prvo, u Europi postoji europski, takozvani europski ured i mi e, pružamo dosta veliku pomoć. Možda biste nam, biste nam mogli reći koja su glavna područja gdje dobivate pomoć od Europske unije, jeste li zadovoljni s tim područjima ili gdje biste očekivali jaču podršku Europske unije, gdje biste to željeli, gdje biste to smatrali smislenim. Kao drugo, spomenuli ste da su Danska i Velika Britanija aktivni i e, kada se radi o prihvaćanju zastupništva. E, ima li još drugih država osim te dvije države koje tu predstoje u, tom, u toj suradnji sa Somalilandu? Koje su države najaktivnije u e, kontaktu s vama ili u tome da podržavaju određene razvoje u vašoj regiji, to jest u vašoj državi? Hvala, gospodin Galer. E, e. Hvala vam lijepa gospodine ministre na vašem izlaganju. Da, kad kad je tako da postojeće priznate države predstavljaju propalu državu, a druge jedinice koje nisu međunarodno priznate se zatim pokažu kao e, jedna jasna državna jedinica koja može izgraditi vlastitu upravu, čvrstu upravu i e, koja može djelomično pružiti građanima sigurnost ili neku perspektivu za budućnost i ovakav je slučaj s vama. Moje pitanje zapravo kako vi želite postupiti unutar Afričke unije? Jeste li trenutno na nekoj vrsti reklamne kampanje diljem Afrike kako biste slijedili, na primjer, primjer Ružnog Sudana, kako biste zatim postali općenito priznati na području Afrike ili više ili ste više usmjereni na to da se ostvare de facto kontakti s vama, a da vas se ne priznaje. Drugim riječima, kažete li mi se slažemo s tim da se s nama surađuje, da se s nama provode projekti na području razvojne politike. To je zapravo onaj put koji sa sobom vodi manje sukoba. Jer mi kao Europska unija, to treba imati na umu, na primjer podržavamo vladu u Mogadišu, imali smo u Ogandi isto tako jednu misiju za obuku prije nekoliko godina, mi podržavamo Amison, pri njihovoj borbi protiv Al-Shababa i zapravo imamo i određenu perspektivu vezanu uz druge, drugi, druge dijelove Somalije i tu se postavlja pitanje kako se to poklapa. Mogu li poći od toga da vi ne idete u smjeru velikog konflikta sa Somalijom, već da pokušavate eh, postupiti putem dijaloga. Kako vi to procjenjujete? dakle po vašem mišljenju i spremnost od, sa strane dišua da vas kao prvo shvate ozbiljno kao, e, kao osobe za pregovor i kao drugo da možda prihvate jednog dana odvajanje. Gospodin Tanok ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja već dugo podržavam vaš zahtjev za neovisnošću, ministre. Moj klub zastupnika je pokazao velike simpatije za taj zahtjev. U prethodnom sazivu bio sam izvjestitelj za afrički rog, ali je bilo teško dobiti potporu u odboru da se da veća, veći prostor ovom pitanju priznanja Somalilanda. Ja sam možda jedini zastupnik koji je bio u Somalilandu, bio sam u Hargeši i tamo me pozdravio i predsjednik. Kao što ste sami rekli, vaša zemlja je primjer stabilnosti i demokracije u vrlo nemirnom dijelu svijeta i vi ste istaknuli e, zbog kojih političkih razloga Somaliland zaslužuje ponovno priznanje jer 1960. ste tjedan dana imali neovisnost. I pitanje što je sa Džibutijem, to je Francuska Somalija. Dakle, tu se dopustilo Francuzima da taj dio teritorija dobije neovisnost nakon što je Francuska izišla iz zemlje sada već 25 godina uživa stabilnost. Vi ste i sami rekli da imate e, sva obilježja države, borili ste se protiv piratstva na obalama Somalije, suprotstavili ste se al imate tradiciju umjerenog e, sufi islama. E, mi nismo preuzeli vodstvo da obranimo vaše pravo na neovisnost, a niti jedna druga zemlja Afričke unije. Kada je održana konferencija o Somaliji u Londonu, pitanje statusa Somalilanda je ostavljeno otvorenim. Dakle, to, taj zahtjev nije odbačen, ali nije niti usvojen. Svjetska zajednica još uvijek ima nerealne snove o ponovnoj obnovi Somalije i ja mislim da je to čista fikcija. Mogadišu je kulturno i zemljopisno vrlo daleko od toga. Ja mislim da biste bili u boljim odnosima s Mogadišom da ste neovisna država. U posljednjih deset godina su se pojavile dvije nove države, Južni Sudan i Eritreja, i mislim da biste i vi bili uspješniji i u demokratskom smislu kada biste dobili taj status. Imam jedno pitanje za ministra. E, kakva je perspektiva Berbera da postane glavno trgovinsko mjesto u tom dijelu svijeta i što je sa prirodnim resursima, naftom i plinom? Nešto se govorilo o tome da će se izgraditi plinovod kroz vaš teritorij, što bi vam omogućilo dodatne prihode. Imali šanse za to e, i što, e, dakle, kakav je potencijal za tu industriju vaše zemlje. Hvala. Imamo tri govornika na popisu. Lijepo vas molim da se držite vremena od dvije minute kako bismo čuli odgovore ministra. Hvala gospodine ministre. Kolega Galer je iznio vrlo dobru primjedbu da su etablirane države često došle u stanje Rasula, a Somaliland je doživio napredak. E, imam nekoliko prijatelja koji su bili u vašoj zemlji i koji su donijeli neke dobre vijesti od tamo. Međutim, treba uzeti u obzir argumente kao što su demokratski izbori, referendum, a sve se to događa u okruženju gdje vladaju terorizam, nestabilnost i općenito e, dakle različite vrste nestabilnosti. Mene najprije zanima što je sa Afričkom unijom i njihovim stavom, jer mislim da će biti odlučujuće ako zemlje sa Afričkog kontinenta podrže vaš cilj. Ohrabruje me činjenica da je ured Europske unije osnovan na vašem teritoriju za pružanje pomoći Europske unije. No mislim da će osnovni kriterij biti praktična sposobnost e, i dokaz da možete stabilizirati regiju i osigurati mir i pravdu te napredak. I u tom slučaju ćete imati veliku potporu ovdje i nadam se da će ta potpora isto tako imati i političku težinu. Hvala i hvala što ste se držali zadanog vremena. Izvolite. Drago mi je što je što ste ovdje s nama. Ja sam jedna od novih zastupnica, ali sam osam godina bila zastupnica u švedskom parlamentu odboru za vanjske poslove, tako da sam budno pratila vaš rad. Mi smo uputili niz izaslanstava u Somaliland i smatram da ste vi primjer demokracije u tom dijelu Afrike. U vašoj blizini je i Puntland, još jedna zemlja, koja ima bitno drugačiji status Imala sam se prilike susresti s velikim broj ljudi iz Puntlanda. Oni kažu da ne žele neovisnu državu, ali da žele visoku razinu neovisnosti, odnosno autonomije. Kakav je vaš odnos s Puntlandom u ovom trenutku? Idu li oni prema neovisnosti ili su zadovoljni sa ograničenom autonomijom? Hvala. Prije svega želim reći da nam je veliko zadovoljstvo što ste nam došli u posjet i, i vaša dijaspora u državama članicama Europske unije također ima bitnu ulogu. Danas je dan demokracije UN-a, tako da bi ponovno priznanje Somalilanda bila aktualna tema. rekli smo da su se pojavile dvije nove zemlje. Dakle, Senegal, Gambija samo šest mjeseci, dakle bile su, bile su tri zemlje, tako da imamo međunarodni presedan. Ja sam e, bio u Džibutiju na razgovorima o Somaliji i nadam se da će se pregovori nastaviti u pozitivnom smjeru. E, svi stariji od 18 godina mogu glasovati na izborima u Somalilandu i drago mi je ponosan sam da e, neke zemlje poput e, Ujedinjene kraljevine i Danske uz potporu Norveške podržavaju e, razvojni fond za Somaliland. Pozdravljam također rad bolnice, posebno vezano uz skrb, zdravstvenu skrb za žene, što je još uvijek tabu posebno u slučajevima genitalnog sakačenja žena i također je jedan uspješan obrazovni program uspostavljen te je bilo mnogo uspješnih slučajeva i sve bi zemlje UN-a e, trebale se pridružiti u podržavanju ovog slučaja za neovisnost. Također, e, mislim da je gospodin Tenok mnogo radio na ovom pitanju, te je i osobno podržao moju inicijativu, a ja se nadam da ću moći formirati jednu skupinu prijateljstva iz različitih klubova i e, molim kolege da me stupe sa mnom u kontakt. Mislim da moramo imati uistinu pravi konsensus i potporu za ovu zemlju koja može uistinu poslužiti kao primjer i nadu i pružiti nadu u ovom e, zahtjevnom okruženju. Ispričavam se, ali imamo još samo pet minuta. Nadam se da je to dovoljno vremena i da možete odgovoriti u tom vremenu. Ja ću pokušati odgovoriti na neka od pitanja, a onda će kolege reći ostalo. E, želim zahvaliti kolegama koji su mi se obratili na njemačkom. Ja sam osobno studirao njemački, no mislim da moj njemački nije toliko dobar, pa ću ipak govoriti engleski. E, što se tiče pitanja e, koja se odnose na Europsku uniju As I have said earlier on. i na pregovore, već sam rekao da je Somaliland bio neovisan i dakle tu je razlika u odnosu na Južni Sudan i Eritreju, dakle zemlje koje su dobile stekle neovisnost od tada. Mi smo bili neovisna država i onda smo se dobrovoljno pridružili Somaliji u namjeri da se osnuje jedna Velika Somalija, gdje je trebao biti Džibuti i dio Kenije. I taj e, akt ujedinjena, ujedinjenja nije nikada ratificiran, tako da se zapravo smatramo de facto neovisnom državom. I dakle, mi smo bili već neovisna država i smatramo da je ovaj slučaj vrlo uistinu jedinstven i mislim da nije bilo takvih slučajeva ranije E, u većini zemalja u Egiptu i Siriji dakle bilo nekih sličnih elemenata, ali mi smo član međunarodne zajednice, dakle i bili smo neovisni i odlučili smo se pridružiti Somali. Sada smo odlučili ponovno e, steći neovisnost. E, naravno to pokušavamo postići kroz dijalog. Krenuli smo u taj proces. Međutim, zapravo je problem u tome što e, nekoliko godina Somalija nije bila stabilna država, e, tamo je bilo problema i tek nakon priznanja od strane međunarodne zajednice Somalija e, dakle postoji i mi smo krenuli u pregovore 2012. i vjerujemo da će to dovesti do jednog prijateljskog razvoda, e, dakle da dviju država koje su se dobrovoljno ujedinile, mi bismo htjeli dakle povratiti svoj prvobitni status, e, kao što sam rekao. Netko je već spomenuo da je Džibuti država, dakle to je bila Francuska Somalija. Oni su stekli neovisnost i odlučili su da se ne pridruže budući da su vidjeli probleme s kojima se u to vrijeme nosila Somalija, a e, su bili pametni i odlučili su da ostanu neovisni i da ne uđu u taj proces e, koji je sada tu. Već sam rekao da mi imam, da smo mi stabilna i demokratska zemlja, da imamo djelotvorne institucije i da imamo definirane granice, imamo definirano stanovništvo, imamo neke elemente državnosti, imamo izvrsne odnose sa susjednim zemljama, te imamo veleposlanstva u e, mnogo zemalja u svijetu. I mi e, putujemo sa putovnicom i po Africi i mi zapravo na sebe gledamo kao na neovisnu državu. Međutim, zbog činjenice što nismo priznati uh, u, od strane međunarodne zajednice, imamo problema u području uh, razvoja. Vjerujem da će kolega nešto više reći o tome. Htio bih samo istaknuti činjenicu da je Puntland sastavni dio Somalije, dakle talijanske Somalije i oni su odlučili da će biti sastavni dio te zemlje. Kao što znate, e, Puntland je dakle zemlja, jedna od, od zemalja koja je sastavni dio Somalije. Nalazi se unutar granica talijanske, nekadašnje talijanske Somalije. Somaliland je drugačiji slučaj. Mi smo bili u sastavu britanske Somalije i dobili smo neovisnost prije, tako da u Puntlandu nema nikakvih prijepora što se tiče toga da budu u sastavu Somalije. oni su jedna od saveznih država koje su osnovane u Somaliji i tako će i ostati. Somaliland je nekadašnja britanska kolonija sa vlastitim granicama i neovisnošću i zato vjerujemo da bismo trebali dobiti priznanje. Smatramo da imamo i pravne argumente, no e, svakako želimo imati dijalog s kolegama, tako da e, radimo i sa Igadom, e, bili smo u Keniju, Džibutiju, Južnom Sudanu i imamo veleposlanstva u svim susjednim zemljama i vjerujem da će zemlje članice Europske unije da uskoro e, dati priznanje Somalilandu, a od Europskog parlamenta očekujemo da shvate povijest naše zemlje i da, e, da nas podrže u našem zahtjevu. Mislim da smo mi, da mi postižemo dobre rezultate i žalosno je da se u svijetu često kompenziraju ratni uspjesi. Europska unija ulaže mnogo novca u Somaliju i u neke druge dijelove svijeta kao što je recimo Srednja Afrička republika i tu su i mirovne snage u Darfuru i znam kakve probleme predstavljaju mir i stabilnost. I dakle E, dakle veći interes u tome da se podržavaju one zemlje gdje postoje problemi. A ako zemlja postiže dobre rezultate umjesto da dobije ohrabrenje i da se e, nagradi za dobre rezultate, e, reakcija je da ih se ostavi po strani. I takav je svijet u kojem živimo. Smatram da bi Europska unija i Europski parlament trebali ohrabriti i priznati postignuća onih e, koji e, su postigli dobre rezultate i koji su postigli napredak. Dakle, treba nam e, vaša pomoć u razvojnom smislu, ali ako nemate ništa protiv, sada ću predati riječ kolegi. Lo siento, no tenemos más tiempo los intérpretes. Nažalost, nemamo više vremena za danju raspravu. Dobro, jedno kratko pitanje. U mikrofon izvolite. Hvala. Što se tiče pitanja Berbera, do jedne ne izvoza i uvoza se namjerava koristiti luka u Bebera. Kao što znate, za sad se koristi samo luka u Džibutiju, a gospodarstvo raste vrlo brzo i, i misli se da Džibutije neće moći podmiriti sve svoje kapacitete. Beberska zajednica djeluje sada i na području Južnog Sudana, ne samo na području Somalilanda i Ujedinjene su to priznali i zbog toga imamo e, Beberski koridor E, za koje smo primili podršku Europske unije. Što se tiče e, plinovoda, to je isto tako pitanje koje je postavljeno. Mislim da kineske kompanije počinju ove godine sa iskorištavanjem naših polja plinova i nalazišta plina i nada se da će moći koristiti Bedberu kao luku za prijenos plina. Postoje mnogo drugih resursa u Somalilandu. Imamo naftne kompanije, i e, dali smo nekim kompanijama koncesije e, za iskorištavanje područja Somalilanda, postoje i druge kompanije koje također djeluju. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Nažalost, smo sada gotovi s našim vremenom za ovu raspravu. S ovime završavamo naš posao. Vidimo se 26. prvog popodne na sastanku odbora. Hvala vam. Thank you very much.